I will speak in Spanish. Buenos días, colegas. Bueno, me gustaría... Govorit ću na španjolskom. Dobar dan, uvaženi kolege. Pozdravljam gospodina Mikela Janjelicea, on je ministar vanjskih poslova Gruzije. Njegov posjet ovdje u Europskom parlamentu događa se tjedan dana nakon što smo glasali o pridruživanju, povezano i sa sastankom na vrhu 2017. godine. Dakle, Gruzija je jedna naša država partner, imamo sporazum o pridruživanju između Europske unije i Gruzije i Europska unija uvijek iznova pokušava pronaći načina kako da se to partnerstvo još može proširiti i ojačati suradnja. Gospodine ministre, izvolite, predajem vam riječ. Uh, uvaženi predsjedavatelju, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dragi gosti, dame i gospodo. Drago mi je i počašćen sam što sam ovdje s vama danas i što mogu vam govoriti o našoj zajedničkoj povijesti i budućnosti tu pred vama kao prijateljima Gruzije. Dragi članovi ovog odbora, hvala vam što ste nam danas pružili ovu priliku. Nedavno izvješće o istočnom partnerstvu koje je usvojeno sa velikom većinom ovdje u ovom parlamentu još jedan dokaz tome koliko ste angažirani za naš dio Europe. Zahvaljujem cijelom odboru, ali prije svega zahvaljujem su izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni eh, iz izvješća za istočno partnerstvo u kojem ste glasali prošli tjedan. Ta vizija i te inicijative koje se iznose u tom izvješću, koje ste podržali, kažu da zapravo su takva kako su i potrebna danas istočnom partnerstvu i nadam se da će oblikovati još godine istočno partnerstvo. Htio bih iskoristiti ovu priliku te vam čestititi na 60. obljetnici Europske unije. Mnogo je toga postignuto u tom razdoblju, posebice mir i stabilnost. To je nešto što je Europa ostvarila. To je krenulo sa zapava, zapada, proširilo se uspješno na srednju Europu i na istočnu Europu. Danas je nevjerojatno misliti da, da je prije samo 27 godina Njemačka bila podijeljena. Jedinstvo Njemačke i jedinstvo Europe i dalje predstavlja nadu i za naš dio Europe. Drago mi je što mogu predstaviti jedan od najsnažnijih entuzijastičnih država za Europu. Otprilike 80% cjelokupnog stanovništva u Gruziji podržava integraciju s Europskom unijom. Ta, to jedinstveno povjerenje u Europsku uniju i u naše europske ambicije u protoka dva desetljeća je došlo do vidjela. Europske integracije su bili glavni pokretač za razvoj Gruzije i za razvoj mladih demokratskih institucija od sredinom 90. godina. Ne mogu preveličati kada kažem da je gruzijska demokratska preobrazba rezultat tih e, europskih ambicija i reformskih procesa do kojih je došlo u tom razdoblju. To je još i više važno. U protekle tri godine smo završili sa većinom e, ambicioznog ekvira koji je iznesen u našem partnerstvu. Prepisali smo sporazum o produživanju sa najobuhvatnijom slobodnom trgovinskom zonom. E, dovršili smo liberalizaciju viznog režima, pridružili smo se energetskoj zajednici i tako dalje. Integracijski proces već sada pravi stvarnu pozitivnu razliku za Gruziju u političkom, ekonomskom i socijalnom smislu. Dragi prijatelji, danas europske integracije nisu samo za nas e, cilj vanjske politike, to je isto tako i prioritet za našu internu politiku. Imali smo prvi dnevni red za pridruživanje, već smo se složili s Europskom unijom o drugom programu za pridruživanje, koji je još i ambiciozniji, zadali smo ga po prvi put isto tako zajedno sa civilnim društvom. Imamo novi ustav, kojeg smo izgradili u jednom otvorenom, transparentnom procesu i u uskoj suradnji sa Venecijanskom komisijom. I evo citiram zaključke Venecijanske komisije. E, proces e, ustavne reforme dovršava politički sustav Gruzije i s time ona prelazi u parlamentarni sustav i to predstavlja pozitivan korak za konsolidaciju i poboljšanje e, ustavnog poredka države na temelju načela demokracije, vladavine prava te zaštite temeljnih prava prava. Kraj citata. Gruzijska demokracija je snažnija nego prije. Od 2012. godine smo se za 37 mjesta povisili na međunarodnom e, ranku što se tiče e, slobode e, medija, a za 28 mjesta smo porasli što se tiče pravosuđa. Gruzijska država je transparentnija, čišća nego prije Imali smo isto tako i poboljšanje od 37 mjesta što se tiče korupcije na jednom popisu. Prešli smo isto tako sada na administrativnu reformu i tu koristimo najbolje prakse iz Europske unije. Imamo otvoreno partnerstvo isto tako sa francuskom vladom što isto tako pokazuje da smo jako uspješni na tom planu. Ljudska prava su temelj za sve naše reforme izradili smo i sveobuhvatnu strategiju za ljudska prava u Gruziji. Provedba zakona za borbu protiv korupcije, zakona za borbu protiv e, obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama su isto tako sasvim dio tog konstantnog napretka. Gruzija se integrirala što je više moguće sa jedinstvenim tržištem Europske unije, više nego ikad. Imali smo reformu što se tiče standardizacije, akreditacije, sanitarnih i fitosanitarnih mreža, intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja, carina, sve to u okviru e, trgovinskog sporazuma i to je jako osnažilo trgovinu s Europskom unijom i sad je Europska unija najvažniji trgovinski partner sa Gruzijom. Imamo u ukupnoj trgovini i vidimo da izvozi konstantno rastu. Sa svim tim mjerama i sa robustnom e, ekonomskom e, agendom za reformu uspjeli smo ostvariti veći ekonomski rast i sada Gruzija pokazuje značajne rezultate. Prema nedavnoj procjeni e, predsjednika EBRD-a Gruzija će sada biti predvodnica što se tiče država koje prelaze na, na tržište zapadnih ekonomija. Isto tako vidimo da je porast u BDP-u po glavi stanovnika najvažniji u Gruziji. U Tbilisiju imamo i otvorenje Međunarodne banke. Imamo projekte sa stotinama milijuna eura. Gruzijski reformni program sada je dakle snažno krenuo i e, ekonomski rast ček, srednjoročno porasti. Što znači da će doći do povećanja u privatnom ulaganju, u porastu produktivnosti i u konkurentnosti što se tiče izvoza. To je ono što je prošli tjedan MFF rekao u svom izvješću gdje su naglasili da imamo dobre reformne prioritete zbog kojeg dolaze do više privatnog ulaganja, do boljeg poslovnog okruženja, do boljeg obrazovanja i do osnaživanja vladanja. Međunarodne rating agencije također su to primijetile. Moody's eh, je sada stavio nas na BA2 sa BA3 jer su rekli da uspješno eh, koristimo našu mogućnost suradnju s Europskom unijom. Zajedno sa ekonomskom integracijom Gruzija je isto tako eh, se poboljšalo što se tiče sektorskog napretka. Primjerice, obzor 2020. je program kojeg sad koristimo, koristimo i od koristimo i Erasmus+, i mi smo u prvih deset od preko sto država što se tiče aktivne suradnje. Surađujemo sa Europskom unijom što se tiče energetike, komunikacije, prijevoza, zdravstvene skrbi, okoliša, inovacija i tako dalje. Doprinosimo pristupu europskih poduzeća u Gruziju, isto tako i općenito u cijeloj našoj regiji, a to radimo i obrnuto za naša poduzeća. Doprinosimo investicijskom programu što se tiče izgradnje e, cestovne infrastrukture, zatim infrastruktura za Crno more, te isto tako dovršavamo prugu Bakut Bilisi. Doprinosimo tako energetskoj sigurnosti Europske unije sa svim tim projektima. Želim posebice naglasiti da je Gruzija jedan od glavnih saveznica Europske unije u toj regiji te ključan sigurnosni partner što potvrđuje i e, europska globalna i vanjska strategija. Doprinosimo borbi protiv terorizma, radikalizacije, organiziranog kriminala, kibernetičkih prijetnji, e, ilegalne trgovine, i sudjelujemo u misijama Europske unije. Bili smo u Mali, u Srednjoafričkoj republici, te smo tako doprinosimo stabilnosti u Europi, ali i drugdje na svijetu. Nedavno su Europska unija i Gruzija pokrenuli strateški sigurnosni dijalog kako bismo raspravili o onome što nas eh, zabrinjava, što zabrinjava Europsku uniju i našu regiju. Potpisali smo sa Europolom strateški sporazum o partnerstvu koji je već na snazi te se veselimo početku pregovora sa Eurojustom. E, dame i gospodo, imamo nadolazeći sastanak na vrhu za istočko partnerstvo i mi smo u dobroj formi za taj sastanak. Dosta toga smo postigli, ali treba postići još i više i spremni smo napraviti i više od onoga što sporazum o pridruživanju zahtjeva od nas, zato što mi to radimo za našu budućnost u Europskoj uniji, a ne samo kako bismo ispunili te različite ciljeve. Imamo i konkretnu viziju kako da to postignemo, kako da postignemo maksimalnu integraciju s Europskom unijom. Imamo šest glavnih smjernica u tu svrhu. Kao prvo, e, maksimalno želimo privoditi naše zakonodavstvo i naše institucijske prakse sa onima iz Europske unije e, s putem e, programa o pridruživanju, ali i više od toga. Zatim što kao drugo želimo se povezati sa specijaliziranim agencijama Europske unije kako bi one pomogle našim agencijama da osnaže svoj administrativni kapacitet i kako bi preuzeli know-how i vještine od europskih kolega. Kao treće, želimo pojačati učinkovito sudjelovanja Gruzije u europskim programima kako bismo više vidljivih praktičnih prednosti pružili e, građanima tijekom integracijskog procesa. Želimo kulturno, znanstveno, obrazovno se približiti europskim partnerima. Kao četvrto, želimo potaknuti regionalni dijalog između Europske unije i Gruzije i naših sugovornika što se tiče strukturnih politika to e, što se tiče sektorskih politika, što će onda dopustiti Gruziji da sektorske politike prilagodi politikama Europske unije. Kao peto, predubiti dijalog što se tiče obrane, to će nam omogućiti da se što više koordiniramo sa e, europskim sigurnosnim e, i infrastrukturnim strukturama, čime ćemo doprinijeti našem zajedničkom cilju za mir i stabilnost u Europi, ali i u svijetu. Kao što sam rekao, nedavno smo pokrenuli taj dijalog i veselimo se aktivnoj suradnji s Europskom unijom. I kao šesto, zajedno sa političkom, legalnom, institucionalnom integracijom želimo eh, se i na fizički način više integrirati sa jedinstvenim tržištem Europske unije, što pokriva transport, energetiku i komunikacije kao područja. Svi ti projekti su sastavni dio naših napora da se bolje povežemo s ostatkom Europe. Moramo više uložiti kako bismo zemlje partnerstva uključili u mreže TEN-I i TEN-T, kako bismo to napravili moramo surađivati sa različitim investicijskim instrumentima i e, stvoriti okvire za infrastrukturne projekte. To će biti od ključne važnosti. Kao što možete vidjeti, europski i gruzijski interesi su se poklapaju i temelje se na zajedničkim vrijednostima koje stoje u osnivačkom ugovorima Europske unije. I to nam daje tu mogućnost da aspiriramo boljoj i većoj integraciji s Europskom unijom. Potreban nam je tu jedan novi elan, moramo pogledati nove prilike s kojima možemo ostvariti tu viziju. Kako se pripremimo za sastanak na vrhu o istočnom partnerstvu, izradili smo četiri prioriteta e, za koje mislimo da bismo se trebali baviti na tom sastanku na vrhu. Kao prvo, spremnost Europske unije da podrži europske aspiracije i europske izbore zainteresiranih stranaka i da ostavi otvorena vrata. Kao drugo, Važno je da možemo razviti nove financijske instrumente za pomoć, robustne instrumente kako bi e, pridruženi partneri bili osnaženi. E, instrument koji bi se posebice mogao odnositi na provedbu e, zajedničke vanjske sigurnosne politike, mogao bi osnažiti vanjske partnere, a isto tako bi i sama Europska unija mogla više tu dobiti na težini što se tiče procesa provedbe tih programa. Zatim, treba i fizičku povezanost pojačati e, za ljude i za poslovni sektor. Obrazovanje možemo integrirati sa drugim sektorima i onda možemo približiti građane naših država na temelju zajedničkog poštovanja, što bi onda moglo snažno dovesti do razvoja našeg dijela Europe. Kao što ste možda čuli, e, Europsku školu ćemo uspostaviti u Tbilisu koja će pružiti e, europsko obrazovanje djeci pripadnika građana i svih šest partnerskih država koji su tamo prisutni. Isto tako treba nam podrška za teritorijalni integritet prema međunarodno priznatim granicama i treba nam doprinos Europske unije u mirnom rješavanju sukoba, to je glavno za Gruziju. Kao što dobro znate, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, Ruska federacija konstantno okupira neke regije Gruzije, e, Abhazija, Iskinvali, Južna Osetija. To su regije koje se sve više uključuju u, u vojnu e, i drugu strukturu Ruske federacije. To je korak prema e, ilegalnom priključivanju tih regija, čak, je izbor, čak su izbori održani u jednoj regiji. Osim toga, Ruska vojno osnažuje obje okupirane regije, što predstavlja prijetnju ne samo Gruziji, već i cijeloj regiji. Neću sada govoriti o detaljima tog procesa, ali podsjećam samo da obje vojne baze koje se tamo nalaze sadrže vrlo sofisticirane vojne sustave i na tisuće e, vojnika. Vidimo da ruske oružane snage na okupiranim teritorijama redovito provode i vojne vježbe. To je jako alarmantno, posebno uzavši u obzir činjenicu da e, Ruska federacija tu ne poštuje načelo nekorištenja sile. Prema članku 5 sporazuma e, o primjerju iz 2008. godine. Prisutnost Ruske federacije u tim regijama ukazuje na to da moramo imati jedan međunarodni sporazum vezan uz e, upotrebljavanje vezano e, neupravljene sile. Trebamo osnažiti isto tako i prijelazne točke, jer vidimo da je zbog toga došlo do slabih e, ljudskih prava i temeljnih prava ljudi koji žive izvan okupacijske linije. Došlo je do otmica, do e, nezakonitog pretvaranja tamošnjih građanja. Mi osuđujemo da diskriminaciju eh, koja se vrši u Abhaziji i u Sebaliju, Vidimo da se etnički progone ljudi u nekim selima. Vidimo da su namjerno zapaljene kuće nativnih gruzijaca i to je eh, veliko kršenje eh, njihovih prava i to je daljnji korak ka aneksiji tih regija. Gruzijsko samništvo u e, tim regijama sada se moraju prijaviti kao stranci u toj regiji, što im onda još više ograničava prava vezano uz e, to gdje žive i to može onda dovesti do zbog toga opet etničkog čišćenja. Gruzici također moraju promijeniti svoje prezime, e, svoje državljanstvo, moraju uzeti abhazijsko državljanstvo, inače ne, neće doći do temeljnih prava. Na taj način se jako izvršava pritisak na njih da, i, da se ili odreknu svojeg porijekla ili da pobjegnu s tog područja. U obje te regije nemaju pravo dobiti obrazovanje na materinjem jeziku. Osim toga, stotine tisuća raseljenih osoba i izbjeglica je prognano iz tih regija nakon nekoliko valova etničkog čišćenja i dalje nemaju pravo na povratak u e, svoju, svoju regiju. Tu se pokušava izbrisati gruzijski identitet, te se pokušava rusificirati te regije. Uz obzir ta pokušanja vidimo da humanitarni radnice ne mogu tamo prići u tim regijama, ne mogu promatrati situaciju. I još jednom zahvaljujem Europskoj uniji i svim državama članicama koji su poslali promatrače na tu važnu misiju. Dragi kolegi, gruzijska vlada i dalje nastavlja provoditi politiku e, mirnog rješenja sukoba. Mi koristimo svaki mogući diplomatski i drugi alat kako bismo riješili u dobroj volji taj sukob između Rusije i Gruzije. Gruzija je uspješno provela sve propise iz e, sporazuma o primjeru te je često pozvala na neupotrebljavanje sile, kao što stoji u sporazumu. I imali smo i ženevske međunarodne rasprave o tome gdje smo zastupali to isto. Mi nastavljamo s time da, se, da dođe do pomirenja, te da i ljudi koji tamo žive s druge strane okupacijske linije mogu uživati u ovom programu europskih integracija koje provodi Gruzija. Treba posebno reći da je Europska unija isto tako bila posrednik u sporazumu o primjeru, treba jasno daslati poruku da je ta politika protivna e, teritorijalnom integritetu Gruzije i da nije prihvatljiva. Hvala vam na tome što ste o tome pisali u vašem izvješću i zahvaljujem vam na vašem kontinuom radu što se tiče suverenosti i teritorijalnog integriteta Gruzije, temeljnog rješavanja sukoba, e, što činite putem vaših e, rezolucija i izjava. Dragi prijatelji, da završim s time što ću ponoviti da postignuća država istočnog partnerstva u kojoj smo vidjeli u proteklih nekoliko godina su doista značajna. Odluka da se gruzijskim građanima dodijeli e, sustav sa kratkoročnim vizama nije bila laka odluka za Europsku uniju budući da je došlo do migracijske krize u međuvremenu, a ovo je prva prilika da mogu govoriti o ovom odboru od e, ožujka i stoga vam mogu prenijeti srdečnu zahvalu gruzijskih e, državljana na tim nevratnim prilikama koje im to nudi. Za studente, za umjetnike, za poslovnjake, za obične građane. Dopustite mi da vas uvjerim u to da smo sve mehanizme upotrijebili kako bismo e, neželjene nuspojave s tim u vezi uklonili, te smo pokrenuli i e, proces za readmisiju. Proveli smo i sveobuhvatnu informacijsku kampanju u Gruziji s kojom objašnjavamo prava i obveze naših građana. Dakle, vrlo je važno da se sastajemo sada u ovom važnom trenutku i da imamo priliku govoriti o budućim koracima u, razvoju naših odnosa. Zahvaljujem vam na ovoj prilici te se veselim e, odgovoru na vaše pitanja. Hvala. Hvala gospodine ministre. Sada otvaramo raspravu. Budući imamo malo vremena na raspolaganju, svako će imati dva, dvije minute i pol. Imamo tri govornika. Prvo u ime odbora AFET, izvjestitelj za Gruziju, gospodin Mekins. Hvala. Gospodine ministre, pozdravljam vas ovdje u odboru za vanjske poslove. Znam eh, koliko je intenzivan vaš rad za provedbu eh, programa o pridruživanju između Gruzije i Europske unije. Drago mi što je ovaj program ambiciozan, slažem se s vama. Gruzija je jedna od rijetkih zemalja u svijetu gdje lokalni ljudi, dakle građani, vrlo snažno vjeruju u Europsku uniju i oni podržavaju europsku ideju kao takvu. Mogli bismo malo i zavidjeti Gruziju kad gledamo na nju iz ove perspektive. Ponekad e, primjećujemo da u Europskoj uniji građani nemaju takvu podršku za Europsku uniju. Barem to nije na istoj razini kao u Gruziji. Zahvaljujem vam i zahvaljujem vašoj vladi, premijeru, na provedbi socijalnog programa koju ste nedavno imali. Dakle, I to je jako važno ako želite smanjiti stopu nezaposlenosti i povećati razinu socijalne zaštite. Htio bih postaviti jedno pitanje, ako dozvolite. Koja je vaša uloga kao država u toj regiji? Vi ste predvodnici u toj regiji, to ne samo među pridruženim zemljama, nego i među proeuropskim zemljama na Južnom Kavkazu. Koja je vaša uloga kao država, dakle? I što biste htjeli postići u tom pogledu unutar te regije? Zahvaljujem, gospodine Mamikins. Dajem e, riječ izvjestitelju za e, istočno partnerstvo. gospođa Kijene. Hvala, gospodine ministre, drago mi je što ste danas gost e, na našem sastanku Odbor za vanjske poslove. Htjela bih reći da priznajem, e, prepoznajem način na koji vaša vlada radi na transformaciji vaše zemlje i na putu prema demokraciji. Također e, prepoznajemo važnost vaše uloge u poticanju odnosa između Gruzije i Europske unije. Integracija ne treba se postići samo što se tiče vanjskih politika, nego i politika na unutarnjem planu. Vi ste mnogo postigli, mnogo toga treba još napraviti. Moje pitanje vama, koji su glavni izazovi s kojima se suočavate u provedbi obveza Pritom misli na sporazum o pridruživanju i sporazumu o DCFTA, o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Rebeki Hans, koja je predsjednica parlamentarne skupštine Euronest. Izvolite. Hvala. Ja također želim dobrodošlicu gospodinu ministru. Kao što je kolegica rekla, jako je važno da ste vi danas ovdje u Briselu prije nego što se sastanemo na sastanku gdje ćemo govoriti o odnosima između Europske unije i e, istočnog partnerstva u sklopu Euronesta, ali i prije samita koji će se dogoditi e, tijekom jeseni ovdje u Briselu. Dobro je to što Gruzija, ali i druge države partnerstva i institucije Europske unije da su se odlučili ne samo za sporazum o podruživanju sa tri države, nego da se stvarno koncentriraju na provedbu sporazuma o pridruživanju. I svi su cijenili vaše napore u tom smislu i to se treba nastaviti. Mi e, tijekom jeseni imamo kao zadatak da građanima Europske unije objasnimo to da sporazumi o pridruživanju su stvarno dio naše sigurnosne strategije. Ne radi se samo o nekakvim e, razvojima okolnosti u našim vanjskim odnosima, jer je istično partnerstvo i njegova provedba nešto što treba biti uspješno jer će to zajamčiti ne samo sigurnost nego i demokraciju u toj regiji, u susjedstvu, ali to je krucijalnom interesu e, svih e, europskih građana za sigurnost i stabilnost vrlo važno i po mom sudu to stalno treba pocrtavati. Mislim da je važno to što ste spomenuli prave probleme s kojima se suočavate e, u sukobima s vašim susjedima. Dakle, strategija susjedstva e, pati zbog onoga što mi nazivamo zamrznutim e, sukobom. Sukobi nisu zamrznuti zapravo, nego se pojačavaju i važno je da mi ne zaboravimo na to kad govorimo o implementaciji sporazuma o pridruživanju, zato što postoje područja koja su okupirana u našim susjednim državama. Htjela bih spomenuti jedno što je spomenuto u razgovoru između mene i vašeg veleposlanstva i mene i drugih veleposlanika iz područ, toga područja. To su događaji u Turskoj koji su problematični i utjecaj koji ti događaju imaju donekle u državama susjedstva. Neću sada ulaziti u detalje ovdje. Ipak mislim da to treba reći u javnosti. Gruzija, Ukrajina i druge susjedne države moraju se složiti s Europskom unijom oko zajedničke strategije o e, odbijanju toga da e, Turska nastavlja s nekim politikama, pa čak i na unutarnjem planu. Hvala. Sada imamo prvi krug govornika. Gospodin Setina, izvolite. Hvala. Poštovani kolege i kolegice, molim vas, e, slobodno koristite slušalice. Gospodine ministre, Hvala što ste danas ovdje s nama. Hvala što ste nam dali vrlo konkretan pregled e, događaja i hvala na konkretnim informacijama koje ste nam dali. Važno što ste danas ovdje s nama, samo tjedan dana prije početka e, samita Euronest u Kijevu. Moje pitanje tiče se Euronesta i postavit ću ga vama. Ukrajina i Gruzija su važne članice istočnog partnerstva Europske unije. Razvoj odnosa između Ukrajine i Gruzije kako može osjetiti utjecaj predsjednika Sakašvija Lilija u Kijevu, a tu mislim na njegove posljednje aktivnosti koje su vezane uz vrhovnu radu. Kako te njegove aktivnosti predsjednika Sakašvilija mogu utjecati na odnos između Gruzije i Ukrajine. Predsjednik eh, Sakašvili je predsjednik koji je kritiziran zbog eh, korupcije u Gruziji to je predsjednik koji je bio na čelu desovjetizacije Gruzije i vodio je svoju zemlju prema Europskoj uniji. On se borio protiv korupcije, ali kako vi procjenjujete njegove aktivnosti? Jer predsjednik Sakašvili nije najobičniji građanin, zato vas to i pitam. Hvala, gospođa Ana Gomez. Hvala. Drago mi je što ste danas s nama. Želim ponoviti našu snažnu potporu ovom procesu koji vi vodite za konsolidaciju demokracije, za integritet vaše države. Znamo da zamrznuti sukob je zapravo nešto što je dramatično i radi se o bolnoj okupaciji, pogotovo za osobe koje su raseljene. Živite u teškom okruženju. E, Rebeka Harms je to već rekla. E, spomenula je Tursku kao susjednu državu i to da ne biste trebali podleći e, nastojanjima da se neke škole zatvore i da se neke osobe izruče na zahtjev gospodina Erdogana. Htjela bih postaviti pitanje vezano uz jedan slučaj s kojima se ovaj parlament bavio nedavno, slučaj Muktarli. Jedan je eh, eh, novinar iz Azerbejdžana otet i vi ste proveli istragu. Što nam možete reći o toj istrazi, o okolnostima kojima se dogodila ta otmica? Što se tiče unutarnjih pitanja, spomenuli ste ustavnu reformu koja je bila uspješna i e, pratila je sugestije Venecijanske komisije, ali vaš predsjednik e, dao je veto u odnosu na nacrt e, i bio je protiv e, e, ukidanja direktnih predsjedničkih izbora počevši od 2024. godine. Kako vi sad vidite taj proces i kakav će biti e, izborni sustav, kako će izgledati provedba? I još zadnje pitanje vezano uz sudstvo. Kaže se da je pravosudna reforma nešto što je potrebno i ovdje se dosta kritiziralo onu osobu e, koja je poslana na Europski sud za ljudska prava zbog nedostatka kompetentnosti. Ne znam, možete li mi to komentirati. Hvala, gospodin Austrivičus. Hvala, predsjedavajući. Dobar dan, ministre. Dobrodošao u Europski parlament u odbor za vanjske poslove. Uvijek se dobrodošao kao partner i kao gost. U ovom izvješću koje smo kao odbor napisali vezano uz summit istočnog partnerstva koji je predviđen idućeg mjeseca, naglasili smo potrebu da imamo e, veću razliku u odnosu na one koji žele načelo više za više. Mi smo za neku vrstu eh, unaprijeđenog istočnog partnerstva, partnerstvo plus pogotovo, što se tiče detaljnih i sveobuhvatnih eh, sporazuma slobodne trgovine. Mi sad imamo tu mogućnost kao instrument koji je dan vama. Kako to zamišljate u praksi i iz vaše perspektive Gruzija, Ukrajina i e, Moldova, koje potrebe imaju? Kako to možemo provesti, kako možemo poboljšati odnose u istočnom partnerstvu između samih zemalja koje surađuju regionalno? zato što mi želimo da vi međusobno više surađujete, dakle Gruzija, Ukrajina i Moldova bi trebale pozitivno surađivati kako bi se taj efekt prelio i na druge države u tom području. I posljednje, što se tiče lokalnih izbora u nedjelju u Gruziji, možete li nam bolje objasniti što očekujete od države koja će još jednom ići na demokratski ispit eh, koji će sadržavati važne podatke za vas i za nas. Hvala, gospodin Schaffhauser. Merci, monsieur le ministre. Hvala, gospodine ministre. Vi vrlo dobro vladate europskim riječnikom, europskim jezikom zapravo, rekao bih. zamislit ću da sam u vašoj situaciji. Recimo da za pet godina Europa više ne provodi integraciju nego se raspada e, zbog toga što nije uspjela recimo riješiti ekonomske probleme, ali probleme sigurnosti i obrane. Gruzija ima dvije kulture i nalazi se između Europe i Rusije. E, je li donijela pravi izbor da donese tako e, jednostranu odluku u pogledu Europe? A ako za pet godina želi ući u Europu, vi ćete biti u položaju u kojem nećete više imati partnere na istoku, ali ćete imati partnere na zapadu. Dakle, u ovakvim uvjetima je li vaša vanjska politika stvarno vođena u interesu naroda? Hvala. Gospodin Korvin Mike. Hvala. Predsjedavajući. Htio bih vas podsjetiti da postoji još jedan problem u Gruziji. Džarija, e, čija autonomija nije uništena vašom vladom, nego zbog djelovanja e, vlade Šakasvilija. E, Južna Osetija i Abhazija su etnički različite od Gruzije i one se boje gruzijske vlade. Ađarija je imala korumpiranu vladu, ali vi znate da je Gruzija imala korumpiranu vladu gospodina Sakašvilija. Možemo reći mnoge stvari o gospodinu Sakašvili, ali što se tiče borbe protiv korupcije, gospodin Sakašvili je zapravo napravio jako dobre stvari za Gruziju. Sljedeći govornik. Gospodin Galer. Gospodine ministre, dobar dan, dobrodošao na naš sastanak. E, ja se ne bih kladio da će se Europska unija raspasti, kao što su neki kolege prije mene rekli. Ja mislim da oni koji to žele neće uspjeti u tim nastojanjima i mislim eh, da vaš izbor neće biti tragičan, da slobodno možete nastaviti na putu prema Europskoj uniji. Pozdravljam smjer kojim je krenula vaša zemlja. Mnogi su već to rekli prije mene a želim postaviti specifično pitanje vezano uz provedbu DCFTA. U kojem području smatrate da postoje najveće poteškoće? Je li to um, administracija, dakle na upravnom području, ili postoje političke prepreke zbog kojih bi provedba bila teška i ako je to tako, koja područja možete izvojiti? Spomenut je Ustav već, a ja sam zahvalan za nešto što imate u izbornom zakonu. Vi izgleda da ste ukinuli plan da se dodijele bonusi najvećoj stranci, stranci koja dobije najviše glasova u izborima Priznajem da to nije bila dobra ideja i taj sustav je ukinut u drugim državama gdje je postojao. Što se tiče vanjske politike, postavljeno pitanje u vezi s Turskom. Turska je susjedna država Gruzije i ona je e, južna poveznica prema nekim europskim zemljama. Jeste li zabrinuti zbog e, razvoja događaja u toj državi, e, zbog kojih se ona udaljava od Europske unije? Mi smo zabrinuti zbog e, te situacije u Turskoj i da li ona utječe na situaciju u vašoj državi? Hvala, gospodine Galer. Gospodin Frunzulika. Hvala, predsjedavajući. Gospodine ministre, hvala na ovom izlaganju. Htio sam vas pitati Kakvi su odnosi danas, e, gruzijski odnosi sa Rusijom? E, imate li pregovore s njima i kako odgovarate na informaciju o hibridnom ratu koji Rusija danas vodi protiv Gruzije, uzimajući u obzir to da 2008. godine došlo do rata i prvi put je korišteno kibernetičko ratovanje sa strane Rusije protiv gruzijskih snaga. Koja je situacija izbjeglica? Imamo jako puno gruzijaca koji još uvijek nemaju dozvolu se vratiti u južnu e, Osetiju i Abhaziju. Jeste li to pitanje otvorili sa međunarodnom zajednicom, sa OECD-om, Vijećem Europe, ne samo sa Europskom unijom i tako dalje? Dakle, posljednje pitanje, dame i gospodo, meni je teško shvatiti sljedeće, a htio bih znati što vi mislite, ministre, o tome. Europska unija i druge međunarodne organizacije nisu reagirale u slučaju rata u Gruziji 2008. godine, bar ne onako kako su reagirale nakon agresije Rusije u istočnoj Ukrajini. Naravno, ne radi se o istom slučaju, ali što vi mislite o tome? I posljednje pitanje, ali ne manje važno, ja osobno smatram da bi Gruzija trebala biti prihvaćena kao članica Europske unije i što prije um, budete um, i to čim vi ispunite tražene standarde. Cipar je prihvaćen kao članica Europske unije, ali sjever Cipra je bio pod okupacijom Turske. E, to je trebao biti primjer i za Gruziju, odnosno jer inače Europska unija bi trebala ipak prihvatiti Gruziju kao normalnog člana Europske unije bez obzira na granice. Hvala, gospođo Mudi. Hvala. Hvala ministre što ste došli na ovaj sastanak danas da biste učinili ono što mi ne činimo dovoljno, a to je priznati postignuća koji su do sada ostvarena. Vaše prisustvo je stvarno pozitivno za nas jer vi ste ukazali na to što je Gruzija dobila kroz DCFTA i kroz odnose s Europskom unijom. Ja stvarno cijenim ono što ste rekli. Drago mi je što ste izrazili vašu podršku Europskoj uniji. To je postao fokus vašeg djelovanja eh, u interesu građana Gruzije. Ne radi se o odnosima između vlada ili o ispunjavanju formalnih uvjeta, kao što ste prije spomenuli. To je pokazalo vašu podršku prema nama a većina komentara naših kolega ovdje odalo je istinu, a to da vi imate našu podršku. Vidjeli ste to u našim rezolucijama i u drugim djelatnostima e, koje su dio naših odnosa s Gruzijom. Mi eksplicitno dajemo podršku vašem teritorijalnom integritetu tako da vas uvjeravam da je to stvarno tako. U vašim komentarima dali ste popis stvari e, koje bi se trebale razvijati u budućnosti. No, htjela bih znati koji su vaši prioriteti unutar toga popisa. Dakle, odnosi li se to na Euronest i na summit u Briselu? Što vi mislite da bi na tom sastanku trebalo biti prioritetno u pogledu budućih koraka. Hvala gospođo Mudi. Gospodine ministre, imate deset minuta za odgovor na ova pitanja. Izvolite. Thank you very much. Hvala na svim pitanjima i na velikom zanimanju za Gruziju koju ste pokazali. Na ovoj razmjeni gledišta. To još jednom pokazuje vaše zalaganje za Gruziju, za odnose između Gruzije i Europske unije, što vrlo cijenimo. Hvala vam na tome. Postavljena su mnoga važna pitanja. Nažalost, imam samo deset minuta kako bih dao odgovor na sve, tako da ću nastojati i to ukratko učiniti. Evo, na početku uloga Gruzije u regiji. Gruzija želi osigurati mir, sigurnost i stabilnost u regiji. To je naša politika. I time se vodimo u odnosima koje uspostavljamo u regiji i u našim reformama i svem našem radu u Gruziji. Također želimo provoditi i interese naših europskih prijatelja i njihove sigurnosne interese. Želimo biti dio europske sigurnosne arhitekture i želimo i koristiti gospodarske mogućnosti koje nam nudi Europska unija. Želimo dalje razviti odnose ne samo sa Europskom unijom, nego i snažnu suradnju sa srednjoazijskim zemljama, sa dalekim istokom, i vjerujemo da je Gruzija kao pozdan partner Europske unije, upravo dio Europe i da može poslužiti kao važan e, centar za e, gospodarske odnose između Europe i ostatka Azije. Postavljeno je u više navrata pitanje o odnosima s Turskom. S Turskom surađujemo na projektima od strateške važnosti za Europsku uniju, poput e, pruge Bakut Pilisi, koja će biti svečano otvorena 30. listopada ove godine. To je dugo očekivani ishod, gradnja je trajala niz godina i to je zajednički poduhvat e, Azerbejdžana, Gruzije i Turske i to je još jedna poveznica sa Europom. Zajedno sa te dvije zemlje rađemo i na strateškim projektima poput e, plinovoda za Europu, isporuke energenata Europi, isporuke resursa iz Kaspijskog područja Europskoj uniji, već postoje cjevovodi koji su operativni, a drugi su u izgradnji. Dakle, to su važni strateški projekti koji povezuju Gruziju e, sa zemljama s kojima imamo dobro susjedske odnose, a također nam je stalo do uspjeha tih projekata i do uspjeha te suradnje. Nadamo se i vjerujemo da će se razriješiti kontroverzni odnosi između Europske unije i Turske kao i pitanja koja se tiču regije. Nadamo se dakle da ćemo nastaviti uspješnu suradnju u interesu Euroatlantske zajednice, europske sigurnosti i da ćemo biti partneri na svim područjima. nismo zainteresirani samo sa suradnju sa spomenutim zemljama, nego izgrađujemo čvrste veze i sa pridruženim zemljama. Postavljeno je naime pitanje o Ukrajini, Moldovi i o mogućoj suradnji s tim zemljama i o tome što bi Europska unija trebala učiniti kako bi poduprla reformske procese u tim zemljama i ojačala suradnju između tih zemalja. Imamo sveobuhvatan i aktivan dijalog sa Moldovom i Ukrajinom kao pridruženim zemljama. I u okviru tog dijaloga istražujemo mogućnosti i nove korake integracije i nastojimo naravno iskoristiti sve prednosti sporazuma o pridruživanju i na temelju toga nastojimo ostvariti napredak u našim odnosima sa Europskom unijom. Naravno, želimo postići uspjeh e, i želimo da i pridružene zemlje ostvare uspjeh ali također e, nas zanima uspjeh i svih e, zemalja istočnog partnerstva. Želimo očuvati istočno partnerstvo kao značajan projekt e, koji je od velike važnosti za sve njegove članove. I mislim da je to i vaše nastojanje i da će se to odraziti također i na sastanku na vrhu. postoje razlike u stupnju približavanja i u ambicijama kada je riječ o europskim integracijama, ali važno je to da postoji jedinstvo nastojanja zemalja istočnog partnerstva i da želimo također ostvariti zajedničku budućnost u ovom projektu. Istovremeno, naravno, ostavljamo otvorena bilateralna vrata za sve zemlje istočnog partnerstva i dalje surađujemo bilateralno sa Europskom unijom kroz sporazum o pridruživanju i na daljnim e, koracima. I da odgovorim sada na sljedeće pitanje o našim glavnim prioritetima u našem bilateralnom procesu integracija sa Europskom unijom naveli smo šest prioriteta, no u svakom slučaju ako govorimo o glavnom prioritetu, on je političke prirode, to su političke poruke i svakako politička potpora koju treba i dalje nastaviti i pružati s obzirom na europsku integraciju i europske aspiracije Gruzije ta politička potpora mora biti glasna i mora nas poticati na daljnje uspjehe u budućnosti. da završimo ovo izlaganje o susjedstvu. Postavljeno je pitanje o odnosima sa Ukrajinom. Imamo čvrste veze sa Ukrajinom ove godine je naš premijer posjetio Ukrajinu, a predsjednik Ukrajine je posjetio Gruziju. Tako da se ti odnosi temelje na međunarodnoj e, razini između zemalja, a ne na političkim e, ličnostima. I nadam se da e, neće nitko postavljati prepreke ovim odnosima između tih zemalja. Zatim e, unutarnjo politička pitanja. Pitanje o Ustavu. To je vrlo progresivan dokument koji sam e, spomenuo i njega je potvrdila i Venecijanska komisija. i njime se daje nova prava, prava zaštite okoliša, neovisnost medija, neovisnost pravosuđa i po prvi puta u gruzijskoj e, povijesti zacrtan je euroatlantski put Gruzije. Dakle, to je značajan dokument koji stvara temelje za jednu europsku Gruziju. U nadolazećim godinama nadam se da će to postati očito svima i unutar zemlje i van zemlje. Te izmjene i dopune će osigurati više političkog pluralizma i dati veće prilike oporbi. Ukidanje sustava bonusa je još e, jedna ustupa koju je učinila vladajuća stranka. Kao i to da je e, odobren zahtjev za izravnim izborima, izravnim glasanjem. Dakle, imamo izmjene izbornog e, zakona i sustava izbora predsjednika i izbore za parlament i to će se provesti u dijelo 2024. godine prvi puta, a to je sjajno postignuće za naše zemlje. Kada je riječ o ostalim izborima, sada smo u predizbornom postupku. 21. listopada imamo ponovno lokalne izbore. Imamo također promatračke misije OSSS-a i ostalih koji prate izbore na terenu. I prema svim izjavama imamo izbore koji se odvijaju slobodno i bez prepreka i siguran sam da će to pokazati i uspješnost naše demokracije. Gruzija želi zajamčiti jednaka prava i mogućnosti svim našim građanima. A Europska Gruzija je zemlja s europskim standardima koja je već sada integrirana u Europsku uniju i to znači da E, na taj način e, želimo priključiti naše abhanske i osetijske građane u naše društvo, u naše okruženje, a to će ići na korist svih građana Gruzije. I naravno radimo na tome kako bi dobrobiti našeg gospodarskog i demokratskog razvoja osjetili svi građani Gruzije, što uključuje i one koji žive u okupiranim područjima. Također postavljamo pitanje interno raseljenih osoba i pitanje e, okupiranih regija. Moram reći da smo usvojili čvrstu odluku E, odnosno e, rezoluciju koju je usvojilo Vijeće sigurnosti e, UN-a i prvi puta je također i Vijeće za ljudska prava usvojilo rezoluciju u ožujku E, gdje se govori o posjeti e, povjerenika UNHCR-a koji će ocijeniti stanje e, ljudskih prava u okupiranim regijama, no nažalost on nije dobio pristup uz potporu europskih zemalja ovoj rezoluciji. Nadamo se da ćemo moći nastaviti uz vašu potporu naš rad kako bi ti međunarodni instrumenti E, stupili na snagu i ostvarili rezultate. Kada je riječ o raseljenim osobama, ove godine UN nas je podržao, a također Vijeće Europe objavljuje redovno izvješće glavnog tajnika i imamo odluku koju su, koju su usvojili zamjenici ministara u kojoj se spominju teška kršenja od strane Rusa i o e, tome da oni konkretno vrše kontrolu nad okupiranim regijama a i da moraju ostvariti preuzete obveze. No to nije dovoljno, mi djelujemo ne samo putem međunarodnih organizacija, nego i u okviru međunarodnih rasprava u Ženevi. I Nadam se da ćemo uz potporu članica Europske unije i same Europske unije uspjeti zadovoljavajuće riješiti ovo pitanje i da će se raseljene osobe moći vratiti svojim domovima i da će se očuvati ljudska prava u Ujedinjenoj Gruziji unutar njezino, njezinih međunarodno priznatih granica. Žao mi je što ne mogu zbog vremenskog ograničenja odgovoriti na daljnja vaša pitanja, ali nadam se da ćemo nastaviti ovaj dijalog u budućnosti. Hvala vam lijepa na ovoj razini gledišta na tome što ste odgovorili na sva pitanja zastupnika. Thank you.

So, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, poštovani kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka broj 5. Could you guys sort this out outside? Thank you. Molim za tišinu. Za ovu točku imamo vremena samo pola sata. Tako da ćemo što više skratiti raspravu. Dakle, to je godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske sigurnosne politike. To je druga razmjena gledišta o mojem prvom izvješću na ovu temu. Želim zahvaliti svim kolegama koji su dali svoj doprinos tekstu, naročito izvjestiteljima o sjeni iz e, različitih političkih klubova. Imali smo zanimljive sastanke i dogovorili smo 24 kompromisna amandmana na posljednjem sastanku izvjestitelja o sjeni. Na zahtjev nekih kolega odlučio sam e, izraditi druge kompromisne amandmane o zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici, a također smo na zahtjev nekih od vas uključili snažnu poruku o tome. Zatim događaj na Bliskom istoku i u Iranu. I imamo također odlomak o proračunu i o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici što proizlazi iz mišljenja odbora za proračun. Dakle, uz ove nove prijedloge nadam se da ćete smatrati da je tekst sveobuhvatan i potpun. I na kraju imam još jednu napomenu i na to želim podsjetiti sve vas, a to je da imamo izvješća o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici i razna regionalna izvješća koja su u pripremi, tako da još jednom ponavljam da se u izvješću ne želimo usredotočiti previše na pojedine zemlje ili regije ili kontinente. I želim izbjeći enciklopedijski stil izvješća, nego e, želim e, izvješće o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici koje je više strateški usmjereno. I još jednom hvala klubovima i izvjestiteljima u sjeni, a sada dajem riječ upravo izvjestiteljima u sjeni. Koliko čujem, Knut Fleckenstein nije mogao biti ovdje jutros, tako da gospođa Piri ima prva riječ. Da, ja ovdje zastupam Knuta, zato jer on nažalost nije mogao biti ovdje, ali u njegovo ime i u ime Kluba socijalista i demokrata on želi reći da se imali dobar i produktivan sastanak izvjestitelja u Sjeni i 24 kompromisna amandmana su čvrsta i on smatra da će dovesti do potpunog teksta o sigurnosnoj i vanjskoj politici. Također socijalisti se ne žele više usredotočiti na e, pojedine zemlje što će dovesti do uravnoteženog dokumenta. I na kraju Knut zahvaljuje izvjestitelju i izvjestiteljima Osijeni na dobroj suradnji. Hvala. Hvala gospođi Piri na ljubaznim riječima. Gospodin Pajet, koji je zamijenio Hansa von Hvala. U ime Aldea Također želim reći da podržavamo ovaj snažan tekst. Obuhvaćena su mnoga problematična pitanja ovim dokumentom, primjerice i dalje prisutno nasilje Rusije u Ukrajini, također e, ponašanje Rusije kao globalnog igrača, borba protiv terorizma, e, pitanje migracija i tako dalje. Drago mi je što se izvješće konkretnije bavi dodatnim pitanjima, odnosno potrebom za e, snažnijom obrambenom suradnju u EU i Jasno je da moramo tu suradnju ojačati u ovom trenutku. I još jedna tema koja je sve važnija je e, kibernetička sigurnost i poboljšanje iste. To mora biti sve e, više e, dio našeg vanjskog djelovanja i vanjske i sigurnosne politike, naravno u suradnji s nato No, hvala još jednom izvjestitelju, hvala izvjestiteljima u Sjeni i kao što sam rekao, Alde podržava ovaj tekst. Hvala zastupniku Pajetu i sada u ime Guja e, Engela, gospođa Luising. Um, Hvala lijepa. Iako je pristup izvjestitelja takav da se na što praktičniji način oblikuje ovo izvješće i da se naravno i sigurnosna i obrambena politika te vanjska politika uključuje tu kao tema. Za nas je dosta problematična činjenica da se ovdje uopće ne vodi računa o tome da najviše socijalna, socijalni razlozi i okolišni razlozi, klimatske promjene i slični fenomeni dovode do e, sukoba. A u izvješću se sugerira na to da bi se ti problemi trebali riješiti upravo vojnim putem. od naših amandmana nema nijednog koji je uključen u kompromis amandmane, a ipak unatoč tome mi smatramo da u nacrtu izvješća postoje neki dobri elementi, prije svega kompromise 8 i 17 podržavamo. Neću sada ovdje ponavljati sadržaje tih amandmana, a u mnogim drugim kompromisnim amandmanima naše načelne pozicije nisu predstavljene i stoga ćemo ih odbiti. Tu spadaju prije svega oni kompromisni amandmani koji uključuju amandmane desnog krila i e, desnopopulističkih klubova iz parlamenta. To nažalost nije izmijenjeno. I opet ćemo podnijeti manjinsko izvješće. Hvala. Hvala vam gospođo Lösing na vašim riječima. Prema rezultatu to smo i očekivali. U redu. Gospodin Schaffhauser, izvolite. Možete izgovarati moje ime na njemački način, budući da je moje ime njemačko švizarskog porijekla. Da, gospodine predsjedniče, mi podržavam ovaj tekst, ali ipak dopusti mi da se malo osvrnem na njemačko-francusku raspravu. Ako posjećam na riječi našeg predsjednika koji je rekao da podržava ovaj tekst, jer se tu govori o europskoj suverenosti, a to je nešto s čime se ja ne slažem, zatim o tome da se odričemo nacionalnih perspektiva. Mislim, trebali bismo biti dosljedni, što znači da bismo trebali imati pravi proračun za europodručje ili pravi europski proračun, a trenutno se Njemačka s time ne slaže i stoga trebamo znati točno što želimo. Ili ćete biti poput nas, imat ćete nacionalnu perspektivu, odbit ćete europsku suverenost ili ste u europskoj logici, to je upravo ta vaša logika, ali onda moramo priznati da je Europi potreban europski proračun. Ne možemo istodobno reći da smo europljani, a s druge strane odbiti europski proračun. Eto, hvala. Hvala vam lijepa gospodine Javlja li se još netko za riječ? ECR, zeleni, FDD, ne, nitko se ne javlja. Onda da vam ponovim rokove. Imat ćemo glasanje u odboru za vanjske poslove 6. E, studenog, a glasanje u prosincu na plenarnoj sjednici. Hvala vam na doprinosima. Onda sada možemo već prijeći na točku broj 6 i sada zapravo smo 15 minuta uranili. To je preporuka Vijeću Komisije te Europske službe za vanjsko djelovanje o Hong Kongu 20 godina nakon primopredaje. I sada predlažem da gospodin Kusu opet preuzme predsjedanje nad sastankom. Bueno, vamos a el punto 6, un debate sobre la Onda prelazimo na točku broj šest. To je preporuka vijeću, komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje, dakle razmjena gledišta o Hongkongu Kongu 20 godina nakon primopredaje. Hong je jedan od glavnih trgovinskih financijskih e, centara u svijetu i e, tamošnje stanovništvo uživa visok životni standard mogu Ellen Smith, izvjestiteljici, dati riječ. Izvolite. Hvala vam. Biću kratak, predstavit ću vam to izvješće. Mi smo jako dobro radili. Zahvaljujem Pablu i Samuelu iz osobe našeg kluba i zahvaljujem tajništvu na suradnji. Konzultirali smo se sa čitavim nizom dionika, sastali smo se sa e, misijom Hong Konga i misijom Kine u Briselu. Svi su sudjelovali u ovome i ja sam bio jako otvoren pri izradi tog izvješća. Naš je pristup bio taj da se što više pridržavamo činjenica. Mislim da je to važno za Europsku uniju kao kolektiv, da dakle maksimaliziramo potencijal kojeg imamo iz naših pojedinih država članica, a da proizvedemo izvješće koje se prije svega temelji na vrijednostima i na činjenicama o tome kako je stanje stvari u Hong Kongu, što je naravno važan dio jednog vrlo važnog partnera Europske unije i mi možemo utjecati na razvoj događaja, a da pritom ne previše upiramo prstom, ne budemo previše kritični, možemo dosta toga naučiti što se tiče obnovljivih energije od njih i što se tiče upravljanja otpadom. Imamo jako dobar temelj za suradnju što smo naglasili, a isto tako i e, nezavisnost pravosuđa, vladavinu prava, jedna država, dva sustava, to načelo. I vrlo će mi biti drago čuti što kolege misle o tome, veselim se amandmanima, jer mislim da možemo početi to izvješće i nadam se širokom konsenzusu oko ovog izvješća i stoga se veselim vašim primjedbama. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada izvjestiteljica u sjeni, gospođa Šujica. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti Ellen Smith na ovom nacetu izvješća, ali isto tako zahvaljujem i svim ljudima iz stajaništva, temom osoblju, koji su mi pomogli pri izradi izvješća. Ja sam izvjestiteljica u sjeni, kao što znate. Mislim da do 24.10. imamo rok za podnošenje amandmana i pokušat ćemo poboljšati to izvješće i pomoći vam u tome. Svi znamo da je Hong Kong vrlo važan trgovinski partner Europske unije. Zbog toga vodimo tome računa. Također je bitno stanje što se tiče demokracije. Kao što znate, jedan, jedna država dva sustava, to je nešto što poštujemo i to objašnjava zašto je Hong Kong 15. na popisu e, partnera Europske unije. Imaju jako dobro razvijeno gospodarstvo i nam se da će se to odraziti u ovom izvješću. Kao što znate, Europska unija i Hong Kong se više pojačavaju svoju suradnju što se tiče visokog obrazovanja putem programa Erasmusa Plus i putem nekih drugih programa za veću mobilnost imaju i suradnju e, putem različitih europskih sveučilišta s nama i stoga se veselim vidjeti e, izvješće u izmenom obliku. Mislim da može na kraju biti jako dobro izvješće i hvala vam što ste ga izradili. Hvala. Sada riječ ima gospodin Lajnen. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ispričat ću našeg izvjestaja u Sjeni, gospodina Piculu, koji ovdje danas ne može biti s nama, ali kao član delegacije za Kinu i ovo je isto tako tema koja me jako zanima. Zahvaljujem Ellen Smith na izvješću. Mislim da to nam daje dobar pregled nad situacijom u Hong Kongu 20 godina nakon primopredaje Nismo u proteklih nekoliko godina posvetili jako mnogo pažnje Hong Kongu. Imali smo dvije rezolucije o nestalim urednicima, ali općenito što se tiče Hong Konga smo dosta šutili, stoga nam ovo izvješće sada pristiže u pravo vrijeme i doista je bilo sad stvarno na vremenu da se bavimo tim vrlo impresivnim gradom. Mislim da u središnju našeg razmišljanja trebamo imati taj pristup e, jedna država dva sustava. To je bilo obećano na 50 godina, a sada je 20 godina već prošlo, 30 godina toga je pred nama. I možemo sada već iznijeti nekoliko primjedbi o tom statusu. Vidjeli smo kako Peking pomoću različitih intervencija u Hong Kongu se upliče u demokraciju u Hong Kongu i u e, tamošnje pokrete. Mnogi novinari se ograničavaju, to se ograničavaju, ograničavaju ih kada ne pišu ono, kada žele napisati nešto što žele. Zatim vidimo da su neki protiv tog obećanja Hong Konga, da je Hong Kong e, država koja ima vlastiti medijski pluralizam, višestranački sustav i koja ima prava za svoje građane. Ovi prosvjedni pokreti u Hong Kongu su dosta opsežni postoje tu i neki pokreti koji ne traže e, da se poštuje status jedna država dva sustava, već traže neovisnost Hong Konga. To je svakako jedna kritična točka. Mi smo uvijek bili za politiku jedne Kine i mislim da će onda e, naša nastojanja ići u budućnosti i dalje u tom smjeru. Izvijest se također razmišljao o problemu s kojim se suočava e, metropola Eh, Hong Kong je grad sa milijunskim stanovništvom i ima sve te probleme koje imaju takvi gradovi, dakle od migracije, imigracije, pitanje otpada i tako dalje. I doista sve to trebamo isto tako imati na umu kada se bavimo Hong Kongom. Ja smatram da Europska unija da bi ona trebala imati blizak odnos sa tim važnim trgovinskim partnerom i sa tim e, multimilionskim gradom i stoga će ovo izvješće predstavljati još jedan daljnji korak u suradnji između Europske unije i Hong Konga i veselim se radu na ovom izvješću. Hvala. Riječ ima... Ja, eh, Gospodin Belder. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja sam vrlo rado počitao nacrt izvješća gospodina Smica i to sve u kontekstu onih javljanja iz medija koje smo tijekom ljeta zaprimili iz Hong Konga, gdje se govorilo o odvojnom identitetu stanovnika u Hong Kongu, te o njihovom stavu prema kineskom kontinentu kopnenom dijelu Kine. Nakon što sam sada pročitao ovo izvješće, vidim da ovo izvješće je opsežno i sveobuhvatno i stoga bih vam na tome čestitao. Ako mi dopustite da još iznesem jedan komentar u točki J tu se govori o tom načelu jedna država dva sustava. Ono što ste tu napisali u tom dijelu, tu bih se ja založio za to da, uzavši obzir da imamo te slučajeve nestalih e, urednika, da to možda još malo promijenimo kako bismo imali veću ravnotežu i u tom dijelu teksta, dakle J. No osim toga vam mogu samo čestitati jer izvješće doista vrlo dobro, činjenice su dobre, ali isto tako e, je dobra interpretacija činjenica iz stoga se doista vrlo veselim daljnim konstruktivnim sjednicama kako bismo onda iz toga izradili završni nacrt izvješća. Thank you very I agree with my colleagues uh, Gospodin Pajet, hvala vam lijepa. Slažem se s kolegama da je ovo snažan nacrt kao što svi znamo, Hong Kong se razvio u otvoreno, vibrantno društvo i moramo istodobno reći da je ključno za, za to bilo ovo načelo jedna zemlja, dva sustava. Neke su stvari problematične i na to se tamo osvrnuti, dakle sve već, već primjeri e, uznemiravanja e, predstavnika političkih stranaka, sve manja sloboda medija, pokušavanje cenzuriranja osjetljivih e, knjiga, kritičnih knjiga i nestajanje nepoželjnih osoba, to je nešto što moramo spomenuti. Također, uzevši u obzir napetosti na Korejskom polotoku, trebali bismo vidjeti kako je to povezano sa pranjem novca u Hong Kongu, što je protivno rezoluciji e, UN-a gdje se zabranjuju zajednički pothvati sa Sjevernom Korejom. Hvala. Hvala. I onda vraćamo riječ izvjestitelju gospodinu Smitu. Hvala vam lijepa kolege. Doista su me dimnuli ti komentari i vidim da vi želite snažniji tekst. I vrlo mi je drago što ćemo moći uključiti omljene poput suradnje sa sveučilištama, gospodarske veze, vrlo mi je drago čuti da priznajete da je ovo dobar trenutak, da vidimo kako izgleda situacija u Hongkongu, dakle 20 godina, ta obljetnica, da je to dobar trenutak za konstruktivan način. E, neovisno pravosuđe, neovisni mediji, to također mislim uključiti. John Lanyan je s pravom rekao da postoje neki u Hongkongu koji traže nezavisnost Hong Konga, a mi izrečito to priznajemo suverani status Hong Konga, to ne dovodimo u pitanje, svakako u ovom izvješću možemo osvrnuti tu raspravu unutar Hong ali mislim da iz našeg kuta gledišta, kada tako činjenično sagledamo situaciju, mislim da je to doista ispravno. Trebamo pronaći bolju ravnotežu o J, to ste spomenuli, da, ja sam spreman na to i mogu tu izneti neke amandmane. Da se uključi referenca na Koreju i pranje novca. Pa spomenuli smo dijalog sa Tajvanom i spomenuli smo taj, taj širi kontekst. Naravno, Hong Kong se ne događa kao izliran slučaj, već e, je to sasvim dio tog regionalnog konteksta i tu je e, pranje novca e, važan aspekt. Ja sam prije nekoliko godina bio tamo i to pitanje je tada bilo važno i sada je važno. Naravno, došlo do nekog napretka, ali to je nešto na čemu bismo mogli svi zajedno raditi. Stoga se veselim konstruktivnim amandmanima i tome da ćemo pronaći što više konsenzusa moguće. Hvala. Hvala vam gospodin Smith. Podsjećam na to da je rok za podnošenje amandmana 24.10. u 11 sati. I 20. studenog ćemo još jednom o tome raspravljati na sastanku odbora za vanjske poslove. Sljedeću točku ćemo odraditi zajedno sa odborom za razvoj, stoga možemo sada imati kratku stanku e, od 10 minuta.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 Poštovani kolegi i kolegice, posljednja točka na dnevnom redu je sljedeća, govorit ću španjolski. Srednjoafrička republika, trenutačno stanje. Ova točka na dnevnom redu organizirana je zajedno sa odborom za razvoj. Pozdravljam naše izvjestitelje Kenem glavni direktor za Afriku, Europska služba za vanjsko djelovanje, Karla Montezi, direktorica za zapadnu i središnju Afriku iz e, glavne uprave za međunarodni razvoj i razvoj, Suzane Malaun, načelnica odjela za sjevernu, zapadnu i središnju Afriku, e, opća uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu i Nažat Rohti, zamjenica posebnog predstavnika višedimenzionalne integrane misije Ujedinih naroda za stabilizaciju u Srednjoafričkoj republici, to je Minuska. Podijelit ćemo sastanak na dva dijela. Prvo ćemo čuti opće stajalište Unije tu je predstavnik SVD-a. Nakon toga imat ćemo prvi krug pitanja i odgovora. Nakon toga ćemo imati čast čuti predstavnicu Minuske. U rujnu smo naznačili koji su važni izazovi za državu, za Srednjoafričku republiku. Nažalost, 2017. godine sigurno se situacija se pogoršala u toj državi, došlo do povećanja nasilja. E, oružane skupine stvaraju veliku patnju i došlo je do mnogih žrtava među civilima. Država sve više treba međunarodnu zajednicu i zato je prikladno danas govoriti o toj situaciji u Srednjoafričkoj republici i dotaknuti se svih aspekata, politička, e, humanitarna situacija gospodarska i tako dalje. Htio bih sada dati riječ e, pod predsjedniku odbora DEVE, Kuluglu, za uvodnu izjavu. Hvala. Hvala e, komisiji i Europskoj e, službi za vanjsko djelovanje koji su prihvatili poziv na briefing u ovom odboru zajedno s odborom DEVE E, o situaciji u Srednjoafričkoj republici. Danas ne bismo samo trebali govoriti o ovoj državi. Trebali bismo i dobiti odgovore o tome što možemo učiniti u budućnosti. Do 2014. godine Srednjoafrička republika smatrala se e, slabijom zemljom zato što je dobila samo manju podršku međunarodne donorske zajednice. Unatoč tomu što je stanovništvo Srednjačke republike među najsiromašnijim zbog kolonijalizma, konflikata, državnih e, vojnih udara i e, predatornim ponašanjima i iskorištavanju i mm, nedostatku e, djelovanja nacionalnih institucija. 2013. godine su događaje eskalirali, a od tada je došlo otprilike do je e, raseljavanja jednog milijuna Afrikanaca, to je 20% populacije. 2014. godine nakon krize te godine je međunarodna zajednica, posebice Europska unija, se ponovno počela zalagati za mir i za razvoj. 2014. E, godine u srpnju tri države članice, Francuska, Njemačka i Nizozemska, zajedno su uspostavile e, fond Baku sa početnim budžetom 64 milijuna eura povećan je na 230 milijuna sa 110 milijuna e, sredstava koje još treba isplatiti. Glavni mediji ne pišu i ne govore o situaciji u Srednjoafričkoj republici, ali situacija izgleda da se nije poboljšala od prvih međunarodnih inicijativa do danas. Dobre vijesti u srpnju pod vodstvom novog plana za mir Afričke unije. Došlo je do unapređenja situacije, ali je e, situacija nasilja zabrinjavajuća. E, situacija u pogledu ljudskih prava i sigurnosti je alarmantna, kao što je primjećeno u izvješću međunarodne e, skupine za krizna pitanja UN-a. Došlo je do masovnog e, silovanja, pa čak i djece prisilnog udaljavanja, odnosno proganjanja i situacija je odmakla kontroli. U lipnju, prvi put u dvije godine, broj unutarnje raseljenih osoba je prešao granicu od milijuna, od pola milijuna i gotovo još toliko ljudi žive kao izbjeglice u susjednim zemljama. Situacija se pogoršava, ovdje je mnogo izazova. Danas e, možemo pokušati odgovoriti na neka vrlo važna pitanja. Prvo, kako pretvoriti tu državu u strukturu koju će građani srednjafičke republike smatrati kao nešto što ih zaštićuje i što im daje podršku. Drugo, kako e, ova gospodarstvo koje se temelji na izrabljivanju iznuđivanju, nasilju i sukobu u gospodarstvo koje će dati mogućnost građanima da zarađuju za svoj život i da žive u miru. Treće pitanje. Kako zaustaviti nasilje i onda e, oduzeti oružje jer integrirati oružane skupine i još jedno pitanje, nekažnjivost e, i pomirenje. To su velika pitanja. Četvrto pitanje, kako osigurati to da najbitnije humanitarne potrebe budu riješene i još nešto što se tiče e, susjednih područja, ali i Europske unije, kako poboljšati odnose s njima, bez obzira na ono što je do sada učinjeno ovo su krucijalna pitanja na koja treba odgovoriti. A sada dajem riječ gospodinu Kenom Vervakevom, glavnim direktorom za Afriku iz SVD-a, koji će nam dati neke odgovore na ta pitanja. Hvala. Dobar dan. Zahvaljujem. Kao prvo što ste odlučili danas govoriti o situaciji u Srednjoafričkoj republici i što ste nam postavili ova vitalna pitanja, a SVD, Devko i Eko će pokušati odgovoriti na njih. Ja e, ću to učiniti također u što većoj mjeri. Na samom početku želim vas podsjetiti odakle dolazimo. Kao što ste rekli, 2013. i 2014. godina Srednjačka republika je bila u trenutku najgore krize u povijesti. E, došlo je do velikog nasilja između Seleka e, i Antibalaka, to su dvije skupine pobunjaničke, i zaustavljeni su e, vojnim, vojnom intervencijom Francuske, ali UN, Afričke unije i Europske unije koje su se vojno E, zalagale u mirovnim e, misijama kako bi stabilizirale situaciju. Ali to nije bilo dovoljno. Postala je potreba za razvojem i za političkim angažmanom. Što se tiče uzajamnog fonda, fonda za razvoj, Htio sam reći da Briselska konferencija u 11. mjesecu 2016. domaćin je bila Federica Mogherini E, to je bilo nakon e, na tom sastanku je nova izabrana vlada Srednjoafričke republike predstavila svoj program za mobilizaciju više od 2 milijardi eura e, sredstava za tranziciju u Srednjoafričkoj republici i za obnovu. Izbori iz 15. i godine bili su financirani Europskom unijom još jednom i zbog teških okolnosti u kojima su se održali mogu reći da su bili prilično uspješni i time je zaključena politička tranzicija kojom se ponovno uspostavio ustavni poredak eh, i imali smo ponovno sugovornika eh, u predsjedniku Tuaderi. Unatoč mobilizaciji i velikoj podršci međunarodne zajednice, moramo priznati da do, od kraja 2016. godine, a ove godine još više, primijetili smo da je došlo do pogoršanja sigurnosti situacije i došlo je do novih borbi i sukoba. Ključni element u svemu tome je nemogućnost vlade, nesposobnost da pruži bolji život i bolju razinu sigurnosti svojim građanima to smo ponovno vidjeli. Došlo je do sukuba između bubunjeničkih skupina. Stotine ljudi, više od 8 tisuća je ubiljeno do 2017. godine. 1,2 milijuna osoba je novo e, prognano, uključujući cijelu regiju. E, I to obuhvaća čitavu regiju osim glavnog grada Bangija. E, oružane skupine se bore za kontrolu nad situacijom i pristupu dijamantima i e, zlatu i kako bi se dočepale e, Konga i drugih država u svom krijumčarenju tih materijala. To pokazuje poteškoće vlade u Kartumu da se osiguraju osnovne funkcije. Posljednjih mjeseci vidjeli smo da je došlo do međuetničkih tenzija e, i sa nekim religijskim aspektima koji su stvarno zabrinjavajući. E, tu se potiče na govor mržnje i nasilje među zajednicama. E, to pogotovo se tiče jugo istoka E, gdje je razina nesigurnosti velika. Taksim Banga se vjerojatno sjećate te situacije zbog etničkih i religioznih ciljeva. Vlada bi trebalo osigurati sigurnost kroz un misiju MINUSKA. Ta misija čini sve što je u njenoj mogućnosti da bi se zaustavila nasilje i zaštitili civili, ali tu su mnogi izazovi u provedbi mandata. E, I mnogi su u plavi šljemovi ubijeni i ove godine a oni su bili najaktivnija komponenta u Miniski. Iz Portugala dolaze najaktivniji članovi. E, Portugal je jedan naših članova koji je dao najveći kontingent. E, što se tiče strateškog pregleda mandata Minuske, E, to je u tijeku u New Yorku i nadamo se da će rezultat biti jačanje te misije, a izvješće glavnog tajnika Gutjeresa je objavljeno ovoga tjedna i o tome ćemo više čuti od kolege koja predstavlja UN, kolegice koja predstavlja UN danas. Također sa većim kapacitetom Minuska neće biti u stanju osigurati cijeli teritorij i to učiniti sama to je potreban politički proces e, i treba reformirati sustav sigurnosti. Kao što znate, Europska unija je angažirana sa EUTM-om, e RCA-om. E, cilj nam je izvršiti obuku 2 do 3 bataljuna sigurnosnih snaga do 2018. godine. Osim toga smo krenuli i sa drugim dijelom obuke tih postrojbi, ali sigurnost, e, sigurnosni sektor i integracija u nacionalnu vojsku je također cilj. Strateški pregled ove misije je važan jer trebamo vidjeti koje su mogućnosti produženja mandata te misije za još dvije godine. I također dajemo stalnu podršku stvaranju kapaciteta u pogledu žandarmerije i policije u uskoj suradnji s un koji ima vodeću riječ e, u ovom području. Jedino rješenje je sveobuhvatno političko rješenje i mirovni sporazum e, sa pobunjeničkim skupinama, ali i pomirenje. Takav proces, po našem sudu, mislim da to mislite i vi, treba biti predvođeno vladom. vlada je legitimno izabrana na izborima i e, zato vlada treba voditi glavnu riječ, ali uz podršku međunarodne zajednice. Mi pomažemo vladi Također smo poslali e, i stručnjaka koji daje podršku predsjedniku njegovom timu u pisanju strategije i u pogledu mirovnog sporazuma. E, što se tiče afričke inicijative, Afrička unija je uspostavila inicijativu kojom bi se sve susjedne države Srednjoafričke republike uključile, a one imaju veliku odgovornost u ovom procesu jer pobunjeničke skupine su obično povezane sa susjednim državama, tako da proces Afričke inicijative ima podršku Angole, Čada, Kongo, Brazavile i drugih regionalnih organizacija, ne samo država. Zato je sada stvoren program iz Librevila za posredovanje e, kod sporazuma između urženih skupina i vlade. Došlo je do tenzija između inicijative Afričke unije, nastojanja vlade, onoga što je pokušalo učiniti UN i zbog toga mi kao Europska unija i SVD smo 21.6. E, e, ove godine organizirali sastanak na kojem su svi bili za zajedničkim stolom e, i pokušali smo postići dosljednost prokušali smo ohrabriti sve i vidjeli smo da se zbog e, sastanka u Briselu ovdje je postiglo veće jedinstvo na razini međunarodne zajednice. moramo osigurati da ovaj proces vodi ovaj proces treba biti predvođen vladom. E, koji je izazov za iduće tjedne? Trebamo osigurati da e, se uspostavi kontakt s pokretima pobunjeničkih skupina, da oni polože oružje i da prihvate integraciju i treba također razmišljati o pravdi i o e, kažnjivosti i o pronalasku prikladnog balansa. To je vižno za nas, borba protiv nekažnjivosti i mi dajemo podršku Srednjafričkoj republici kao i parlamentu koji su protiv uh, bjanko amnestije zato što bi po našem sudu dovelo do ponavljanja situacije nasilja i nestabilnosti koju smo upoznali već mnogo puta u Srednjavičkoj republici ne možemo imati bez pomirenja i pravde nikakav mir i to je e, osjetljiva ravnoteža koju trebamo postići u pogledu e, afričke inicijative koja će postati operativna u idućih tjedana. Imamo komisiju za pomirenje koju smo uspostavili nedavno, koju podržavamo. Imamo posebni kazneni sud e, koji će uspostaviti sa e, ICC-om. Tako da su sad, e, sad postoje svi elementi kojima se može napredovati i također mislim na izvješće UN-a o kršenju ljudskih prava koje daje neke dokaze na temelju kojih će posebni kazneni sud moći započeti e, istrage uskoro. Angažirani smo u ovom političkom radu. Svakodnevno smo u kontaktu sa svim ovinicima iz područja, kao s predsjednikom Tuaderom i drugim državama u susjedstvu. Srednjoafrička republika je jedna od situacija kada Europska unija jest uključena svim svojim instrumentima e, na političkoj razini, na razini razvoja humanitarne pomoći i tako dalje. Zato je to dobro. E, mada je situacija ponešto zaboravljena sa strane međunarodne zajednice, mi moramo obnoviti interes za tu situaciju i ne samo misliti na područje Sahela i roga Afrike, nego imati na umu i Srednjoafričku republiku i tamošnju situaciju. Jer e, ako središte Afrike bude ugroženo, to će se odraziti na situaciju u susjednim državama i zato strategija ne obuhvaća samo ljudska prava i humanitarnu dimenziju, nego e, moramo ostati uključeni u zbivanja u tom području. To je sve od mene i vjerujem da će kolege još nešto nadodati e, nakon moga govora. Hvala. A sada Karla Montezi stigla, daje mi je riječ. Ona je direktorica za zapadnu i središnju Afriku iz opće uprave DEVKO. Dobar dan. Ne, volim volontà di Evo, vidim da nas nije veliki broj, no nas ću se jedno pokazati kako se djelovanje Europske unije temelji na integriranom pristupu. Treba se svakako i osvrnuti na političku situaciju koju je e, opisao Cohen, neću se zadržavati na njoj, a neću niti opisivati humanitarnu situaciju, jer se moja kolegica upravo vratila iz Južnoafričke republike i ona će detaljno opisati humanitarnu krizu koja i dalje traje u Maliju. Ja ću se usredotočiti više na pitanja povezana s razvojem i na ono što činimo kako bismo reagirali na krizu. Želim kao prvo podsjetiti na činjenicu da je Europska unija stranka koja značajno podupire Srednjoafričku republiku i tamo smo prisutni i pružajući humanitarnu, a i razvojnu pomoć tijekom čitave krize i čitavog sukoba i bili smo prisutni i u trenutku izbora novog predsjednika. A organizirali smo, dakle kao komisija i SVDE, konferenciju koju je upravo spomenuo Cohen, a to je međunarodna konferencija odmah za obnovu zemlje. Surađivali smo s tom zemljom u pripremanju konferencije, ali bitno je da se i sama zemlja zada svoj pravac. Dakle, imamo strategiju sada za učvršenje i e, e, mira i također konferenciju za obnovu koju je pripremila sama zemlja uz pomoć UN-a i Europske unije. I time se nastojalo omogućiti zemlji da se zada pravu strategiju i da izdori prioritete za vlastiti razvoj. Naravno, uz humanitarnu situaciju koju ćete čuti nešto kasnije, imamo i vrlo tešku gospodarsku situaciju gdje je rast ograničen upravo zbog postojeće nesigurnosti. Neću sada se osvrtati na neprikladnost svih osnovnih infrastruktura, bilo da se radi o kopnenim infrastrukturama ili o mostovima koji bi mogli povezati ključne dijelove zemlje. Niti ću se osvrtati na pitanje opskrbe energentima, niti na pitanje fiskalnih priljeva koji su nedovoljni, tako da proračun ne može financirati niti najhitnije mjere, niti podržavati vlastitu upravu. Dakle, i e, gospodarska i humanitarna situacija u zemlji je vrlo teška. I u ovakvoj situaciji imamo glavne prioritetne pravce djelovanja i tu Europska unija svojim integriranim e, pristupom koji polazi od humanitarne pomoći do e, razvojne kratkoročne i srednjeročne pomoći i također praćenja reformi u gospodarskom sektoru želi djelovati jednim integriranim pristupom. Dakle, evo što smo učinili prilikom konferencije, dakle ja ću se usredotočiti više na sadašnjost i budućnost nego na prošlost. Dakle, usvojili smo već e, ono što nazivamo indikativnim nacionalnim planom e, koji je težak 382 milijuna i tu smo odredili e, prioritete djelovanja Europske unije, dakle e, van onoga što se tiče humanitarne pomoći, usko govoreći. Dakle, nastojanje je podržati upravljanje i stvaranje bolje i fiskalne i gospodarske situacije i također demokratsko upravljanje. Naravno, nastojat ćemo i financirati i podržati cjelokupnu reformu sigurnosnog sektora i proces nacionalnog pomirenja koji je upravo spomenut, a također ćemo nastojati osigurati otpornost poljoprivrednog sektora i pospješiti zapošljavanje u zemlji putem različitih aktivnosti koje mogu sezati od izgradnje mostova kako bi središnja vlada mogla pristupiti na izoliranim područjima i također e, sve do e, opskrbe energentima kako bi se potakla poljoprivredna proizvodnja. Dakle, imamo taj plan i sada smo već u lipnju, zahvaljujući njemu, uspjeli financirati E, operaciju potpore proračuna. Dakle, stavili smo na raspolaganje vladi 64 milijuna eura sa prvom e, tranšom koja je već isplaćena od 20 milijuna i to je Imamo, nažalost, problem sa prevođenjem na engleski. Continuo, continuo in francese o in <laughs> inglese. Ehm, per la prima volta Sorry. Ehm, bene, mi scuso per i problemi traduzione. Ispričavam se zbog prevoditeljskih problema. Evo, eh, prvi puta sam nastojala e govoriti italijanski zato jer nam stalno eh, predbacuju da ne govorimo talijanski, ali inače bih mogla govoriti i francuski ili e engleski. Dakle, kao što sam rekla, imali smo prvu isplatu 60, e, odnosno 20 e, milijuna od tih 64 izvojenih milijuna za vladu kako bi nova vlada i novi predsjednik mogli pokriti najhitnije troškove, što znači i plaće vlastitog e, osoblja, odnosno državnih službenika. I već pripremamo i drugu intervenciju koja će pomoći vladi u provođenju reforme sigurnosnog sektora i također podržati proces pomirenja i sklapanja mira. To je intervencija koja će se održati u dogovoru i u sinergiji sa intervencijama u tema, odnosno vojne misije, ali također i uz intervenciju UN-a, dakle u okviru minuske, kako bi se moglo pregovarati o potrebnim reformama i o neposrednim djelovanjima koje su potrebna ovdje. Kada je riječ o pomoći stanovništvu, htjela sam istaknuti također, kao što je već spomenuto na početku, da postoji fond koji nam je omogućio da od 2014. godine pokrijemo najhitnije potrebe stanovništva i taj će preostali fond biti ojačan drugim e, sredstvima. Dakle, prebacujemo još dodatnih 45 milijuna iz e, nacionalnog indikativnog programa u taj fond koji će nam omogućiti da odmah interveniramo sa financiranjem i e, obnovom mostova i ponavljam, to će omogućiti pristup sada izoliranim područjima i također omogućiti povratak upravnih tijela u ta područja. Također e, imamo predviđene projekte za osiguranje prehrambene sigurnosti najpogođenijeg stanovništva i također za jačanje zdravstvenog sustava koji je manjkav. Imamo 500 e, tisuća e, srednjoafrikanaca koji su imali koristi od pružanja temeljnih usluga, prehrambenih usluga i socioekonomskih usluga. Dakle, ponovno su se uspostavile neke poslovne djelatnosti koje, iako osnovne, mogu stanovništvu koje se sada osjeća napuštenim i u rukama vojske da prepozna da se ipak odvija normalizacija situacije da se vraća poslovna djelatnost u ta područja također. I ćemo e, vladu i njezine institucionalne kapacitete jer kao što znate, nažalost, javna uprava je vrlo oslabljena tako da bez e, snažne pomoći bilo Europske unije, bilo UN-a, nažalost, e, sada nužne reforme nisu se mogle ostvariti. Dakle, nastavljamo sa pruženjem tehničke pomoći u suradnji sa javnom upravom kako bismo ostvarili reforme koje su od izuzetne važnosti. Koji je izazov pred nama? Trebamo se pobrinuti da se tijela javne uprave vrate u zemlju, u najizoliranija područja kako bi se tamo uspostavilo ponovno pravo upravljanje zemljom, naročito u tim područjima koja su sada odvojena od središta. Evo ovdje ću stati, a ostajem naravno na raspolaganju na, e, za sva pitanja. Hvala vam. E, sada dajem riječ Gospođe Susan Malaun, načelnici odjela za sjerno zapadnu i središnju Afriku Digi Eko i vi imate riječ e, na 10 minuta. Dobar dan svima, kao što je e, rekao već Cohen, mi podržavamo također Srednju Afričku republiku i Također smo jedan od e, najvećih humanitarnih donatora i dali smo doista snažnu potporu ranjivom stanovništvu Srednjoafričke republike i onima koji su pobjegli u susjedne zemlje. Od 2014. godine komisija je izdvojila 88 milijuna eura humanitarne pomoći za stanovništvo zahvaćeno krizom u Srednjoafričkoj republici. Ove godine to je bilo 34 milijuna i to je puni iznos kojim se podupiru raseljene osobe i one zahvaćene sukobom unutar Srednjoafričke republike, a to također uključuje i pomoć koju Europska komisija daje izbjeglicama u susjednim zemljama, naročito u Čadu i Kamerunu. Europska unija, kao što vidite, je jedan od najvećih donatora humanitarne pomoći u jednoj humanitarnoj krizi koja međutim i dalje traži sredstva naš plan za 2017. godinu je nedavno promijenjen i izdvojeno je dodatno sredstava, dakle 500 milijuna dolara prema izračunima je potrebno kako bi se zadovoljile humanitarne potrebe samo u Srednjoafričkoj republici, ali to je sada financirano samo u mjeri od 30%, tako da se nadam da će vam naša trošti, naša koordinatorica za humanitarnu pomoć dati više informacija o tome. No, u svakom slučaju, naša nastojanja za zadovoljavanje humanitarnih potreba su nedostatna i to zabrinjava upravo u situaciji u kojoj dolazi do velikih pogoršanja situacije i to zahtjeva sve veću međunarodnu pomoć. Prošle godine sam prošla provela čitav tjedan u Srednjoj Afričkoj Republici sa e, ravnateljima triju UN-ovih agencija i posjetila sam Priju, jedno od područja koje je najviše zahvaćeno humanitarnom krizom, gdje smo vidjeli da su velike humanitarne potrebe, da se situacija sve više pogoršava i da je potrebno daleko više humanitarne pomoći i potpore. Kao što je Kuen već e, naznačio, ove godine došlo je do niza žarišta nasilja u različitim dijelovima zemlje, na istoku, na zapadu i u centru. I od 9. svibnja ove godine došlo je do niza nasilnih napada, što je rezultiralo povećanjem od 50% u broju interno raseljenih osoba od početka godine. Dakle, sada imamo 600.000 osoba u Srednjoafričkoj republici koje su raseljene unutar granica SAR-a i 481 tisuću izbjeglica u susjednim zemljama. To znači da smo se vratili na stanje iz 2013. ili 2014. godine i to je predsjedatelj spomenuo na početku. Dakle, svaka peta osoba, državljanin Srednjoafričke republike, bila je prisiljena iseliti se iz vlastitog doma i boriti se za preživljavanje. Dakle, u takvoj situaciji u zemlji poput Srednjoafričke republike stanovništvo je već e, izuzetno ranjivo iz e, niza razloga koje pokušavamo riješiti kroz financiranje za razvoj i svaki daljnji potres poput prisilnog raseljavanja zapravo znači da ovo stanovništvo u potpunosti ovisi o humanitarnoj pomoći. Prema procjenama više od pola stanovništva Srednjoafričke republike treba međunarodnu humanitarnu pomoć. Dakle, govorimo o 2,4 milijuna ljudi koji ovise o vanjskoj pomoći u ovom trenutku u Srednjoafričkoj republici. Dakle, samo u njoj. Humanitarne potrebe, kao što smo vidjeli, su ogromne. No, humanitarna pomoć se suočava sa nizom poteškoća, a to nije samo nedostatak sredstava. Jedan od najvećih izazova s kojima se suočavaju pružatelji humanitarne pomoći jest pristup. Pristup, dakle, u različitom smislu riječi, dakle, kao prvo, cestovna infrastruktura je manjkava, raseljeno stanovništvo je u udaljenim područjima, dakle to je najveći izazov, fizički pristup. I drugo, zbog nesigurne situacije i zbog sve veće nesigurnosti uglavnom u čitavoj zemlji, što se dogodilo ove godine, humanitarne organizacije su suočene također i sa pljačkom konvoja upućene humanitarne pomoći. I na kraju pristup je ograničen zbog e, pitanja prihvaćanja humanitarnih organizacija među stanovništvom e, i naoružanim skupinama, ali također i od strane vlade. Što čini Europska komisija uz našu pomoć i što je ona učinila do sada ove godine? Dakle, izvojeno je 24 milijuna ove godine, dakle, human, pružanje humanitarne pomoći u kriznoj situaciji u Srednjoj Afričkoj Republici putem mehanizma brze reakcije koji smo morali iz temelja osnovati kako bi međunarodne organizacije mogle stići do prisilno raseljenih osoba koje ovise o humanitarnoj pomoći za golo preživljavanje, dakle o hrani, o, zdravstvenoj skrbi i nadalje za obrazovanje. Mi i dalje pružamo humanitarnu pomoć izbjeglicama koji su pobjegli u susjedne zemlje, odnosno u Kamerun i Čad. Izbjeglicama pružamo osnovne živežne namirnice, koje su naravno njima nužne jer robi se o njima, a također osiguravamo i projekte zaštite, a nastojimo im osigurati i mogućnosti zarode, zarade kako bi oni mogli postati samostalni. Na kraju, budući da humanitarna situacija i njezini izgledi nisu ružičasti u Srednjoj Afričkoj Republici, želim istaknuti pet elemenata za koje smatramo da bi mogli pripomoći u budućnosti kako bismo ojačali humanitarnu reakciju. Prvi element je to da humanitarne organizacije na terenu moraju imati jače kapacitete za hitnu reakciju na novo nastale potrebe, naročito u najudaljenijim područjima kako bi mogle brzo reagirati na pojačano raseljavanje osoba koje smo zabilježili u različitim dijelovima zemlje. Drugi element je još više ojačati koordinaciju između različitih e, organizacija za pomoć u Srednjoafričkoj republici i također za pripremu analize potreba i za zajednički plan reakcije koji će izvojiti jasne prioritete. Treći element je jasno razlikovanje između civilnih i vojnih e, aktivnosti i napora, što je izuzetno potrebno u tako složenoj situaciji poput one koja vlada u Srednjoafričkoj republici i to će svakako pripomoći i e, prihvaćanju Agencija za e, međunarodnu humanitarnu pomoć. Četvrto je očuvanje snažne veze između razvojne i humanitarne pomoći, a to je ono što nastoje postići Europska unija kroz djelovanje komisije uz pomoć uzajamnog fonda koje je spomenula Karla. A također time nastojimo ojačati našu reakciju u susjednim zemljama u cilju zaštite raseljenih osoba, jer nažalost izbjeglice koji su u susjednim zemljama ne pokazuju da će se u skoroj budućnosti htjeti vratiti u Srednjoafričku republiku zbog situacije u njoj. Dakle, humanitarna pomoć eh, se treba prilagoditi kako ne bi bila čisto krizna pomoć, nego treba razmotriti koje daljnje instrumente možemo primijeniti kako bi eh, pomoć se prilagodila eh, njihovom duljem boravku u drugoj zemlji. I na kraju zagovaranje kao peti element e, kako bi se i na međunarodnoj razini podigla svijest o teškoj humanitarnoj krizi u Srednjoj Afričkoj Republici. Europska komisija smatra da je stanje izbjeglica iz Sara u Čadu i Kamerunu sanje koje je zaboravljeno, što znači da mi moramo uložiti još više napora u zagovaranje i podizanje svijesti, ali pri tome mogu pripomoći inicijative poput ove današnje u parlamentu ili rezolucija koju je parlament usvojio u siječnju i u kojoj se poziva na međunarodne pružatelje pomoći da povećaju svoje napore kako bi pomogle svim e, stanovnicima koji su pogođeni krizom u Srednjoafričkoj republici. Hvala. Hvala na vašim izlaganjima. Sada je vrijeme za pitanja o njima. Otvaramo dakle raspravu. Ja bih započeo ako smijem. Vrlo je zabrinjavajuće stanje u Srednjoafričkoj republici. Dovoljno je pročitati iscrpno izvješće UN-a o više strukim sukobima koji su se odigrali u Srednjoafričkoj republici od 2003. do 2015. Vidimo da imamo masovno naseljavanje, silovanje koje se služi, kojim se služe kao oružje, strašnu gospodarsku situaciju, ali to sve ima težak, teške posljedice na civilno stanovništvo. Počinjeni su također i ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. E, mirovni napori, nažalost, nisu postigli nikakve rezultate, kao što i pokazuje iskustvo organizacije Santa Gidio. Članice Afričke unije su se sastale kako bi pospješile postizanje mirovnog sporazuma. No, zanima nas zašto nisu postignuti nikakvi rezultati i kakve kakvu pomoć možemo biti koja bi postigla što više rezultata. Mi iz Goja smatramo da se neće ništa postići slanjem daljnih pripadnika vojske na teren. Trebamo ulagati u zapošljavanje i obrazovanje i prekinuti taj krug nekažnjivosti. Dakle, trebamo uspostaviti komisiju za pomirenje jer je to dalo dobre rezultate i u drugim sukobima. Neprihvatljive su prijave seksualnog nasilja koje počinjaju mirovne snage UN-a. Zanima nas kako se istražuju te teške optužbe i koje su mjere poduzete kako bi se riješilo to pitanje jer ono izaziva osjećaj sramote među onima koji vjeruju u misije UN-a. Euh, Gospodin Engel, hvala. Evo kako bih pridonio još više jezičnoj raznolikosti govoreći na francuskom, želim reći dvije stvari. Kao prvo, naravno, u Srednjoafričkoj republici se radi o potpunoj propasti institucija vlade i svega što je s povezano i to se ne događa tek od nedavno, niti od kad su se Seneka i e, Pataka sukobile, već se to događa i od prije. A osim nekoliko godina slave pod gospodinom Bukasarom, ta država zapravo nikad nije krenula sa strukturnim razvojom, niti nije izgradila odgovarajuću infrastrukturu. Ali, budući da je došlo do groznog uništavanja, trebalo bi sada doći do, isto tako do opsežnog opsežne izgradnje države, jer na kraju krajeva ta država ne postoji. I za mene je uvijek teško vidjeti kako možemo pomoći nekome tko ne može sam sebi pomoći, niti koji stvarno trenutno ne postoji sam e, predsjednik Tuadera kada ide u inozemstvo žali e, se na svoju praktičku nesposobnost da bilo što provede u toj državi. Imamo institucionalne sukobe koje je teško riješiti, čak i u tom službenom dakle, dijelu te države u zametku, ali dakle, on nema nikakvu kontrolu. I ja se pitam, uzavši obzir to, ne bismo li možda trebali na dosljedniji način pružati podršku i pomoć toj državi. I stoga bih vam htio postaviti pitanje, smatrate li da instrumenti koje nam stoje na raspolaganje, e, što se tiče humanitarne pomoći, što se tiče razvoja nakon toga, što se tiče sigurnosti, ali prije svega što se tiče ponovne izgradnje države. Jesu li ti instrumenti dovoljni? Mislim, pretpostavljam da je odgovor ne, ali e, ipak evo imamo čak milijun eura. A kao drugo, možemo li poboljšati učinkovitost e, performanse tih instrumenta, možemo, možemo li se možda udužiti sa drugim dionicama koji se tu nalaze? To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje, postavilo se pitanje prihvaćanja te prisutnosti za pružanje pomoći u Srednjoafričkoj republici. Ta sama činjenica me je iznenadila. Imam osjećaj da nismo možda tamo jako dobro došli i možda biste to mogli objasniti. Hvala. Hvala. Naravno da ćemo još i se saslušati i gospođu iz Minuske, zamjenicu posebnog predstavnika. Molim vas da se pridržavate dvije minute. Riječ ima gospodin Lopez Aguilar. Da, ispričavam se, nisam mogao pratiti cijelu raspravu. Imali smo uh, upravo glasanje u odboru Libe. Sa mnom je bila i moja kolegica Kinga. Ali ovo me jako zanima zato što smo jednom htjeli otići na misiju za Srednjoafričku republiku i na kraju smo morali odgoditi tu misiju zbog sigurnosne situacije. Stoga me zanima kakva je trenutna situacija što se tiče diplomatskog predstavništva Europske unije u toj državi. I što se tiče, sad diplomac, što se tiče diplomatskog predstavništva država članica, kakva je tu situacija i koje zaključke možemo iz toga izvesti. Situacija se jako pogošala i tamo postoje mnogobrojni konflikti, ali ipak u drugim evo državama Europska unija dobro surađuje sa tamošim dionicima i evo imamo primjer nekih država gdje uspijevamo uspješno raditi, ali što se točno događa u Afričkoj republici? Koji su tu zaključci? Situacija se značajno i dramatično pogoršala i izgleda kao da je situacija doista beznadna. Što ste tu već pokušali? Što se može napraviti? Da vidimo neko svjetlo na kraju tunela, na kraju tog tunela u kojem je trenutno zarobljena srednjoafrička publica. Hvala. Hvala, gospodin Schaffhauser. Hvala vam, predsjedatelju. Ja se vraćam iz petotjedne misije prošlog tjedna eh, u Afričkoj republici. Ja sam sam organizirao tu misiju i eh, preporučio bih kolegama da tamo odu. Naravno, tamo postoje eh, neka sigurnosna pitanja, ali moguće je tamo otići na misiju. I htio bih sada izreći nekoliko primjedbi prije svega bi se osvrnuo na ono što je rekao kolega Engel iz Luksemburga. Država. Država više ne postoji. Je li ona uopće ikad postojala? Treba ponovno izgraditi državu. Kako bi se ponovno izgradila država, onda moramo za to imati ne samo proračunska sredstva. Ja konstatiram da toliko novca dajemo toj državi kao i ne kao i vladinim organizacijama koje napuštaju tu državu. Ja sam za vladine organizacije, ja sam bio predstavnik OECD-a tijekom 25 godina, ali to nema nikakve veze jedno s drugim. To su dvije potpuno drugačije stvari. Mi moramo ponovno izgraditi državu. Država ne postoji. Ministarstvo poljoprivrede nema vezu s internetom, nema kompjutora u koje bi moglo se nešto unijeti. Ima samo jedan dokument tamo u pisanom obliku vezano uz program za reformu poljoprivrede. Što znači da moramo staviti naglasak na izgradnju kapaciteta institucija. Zaposlenika je bilo, treba ih ponovno pronaći, treba im osigurati plaće. I ne bismo trebali sve prepustiti udrugama civilnog društva, kao što to trenutno činimo u 70% e, slučajeva, jer treba ponovno izgraditi državu. I onda zatim ponovno izgraditi gospodarstvo. Što se tiče ponovno izgradnje države, vidim da mi poneste vremena, za to nam je potrebna oružana snaga u toj državi koja zaslužuje to ime. Mi smo odradili obuku, to je izvrsno i doista smo to učinkovito napravili zahvaljujući Europskoj ali sada nisu tamo, nemaju opremu. Treba im dakle dati opremu, treba im dati i oružje. Treba ukloniti taj e, glupi embargo. Embargo vrijedi za Afričku republiku, ali ne vrijedi za sve one skupine koje napadaju Afričku republiku. Ispričavam se, gospodine predsjedatelju, samo još nekoliko riječi. To su dakle prioriteti i trebamo ići u tom smjeru. A kao drugo, znate li da 5% tog izvrsnog teritorija se, e, se gospodari njime u ruralnom području. To također trebamo riješiti. Ja vjerujem da je to nadumak ruke Europske unije da to učini ako to doista želi. Samo da zaključim s jednom riječju. Gospodine predsjedatelju, minuska 850 milijuna eura je proračun te organizacije. Sa 3000 ljudi koji su obučeni, koji se mogu boriti. Ako uz to tamo dođu Francuzi, Rusi i Amerikanci, ljudi koji se znaju boriti, onda tako možemo uspostaviti ponovno red u toj zemlji. Hvala, gospodin Galer. Hvala vam. Što se tiče opisa trenutnog stanja te države, čini se da se svi slažemo po tom pitanju, a postavlja se naravno pitanje kakva institucija s kojim mjerama uopće može ponovno vratiti državnost tom području. Nakon što sam e, vas slušao i dalje moram reći da nemam rješenje. Prije su neko čujedini narodi imali nekakvu vrstu e, područja nad kojim su imali e, tutorstvo s kojima su upravljali kako bi ponovno mogli uspostaviti državni entitet na tom području. To je moje dakle pitanje. Bismo li u dogovoru s Ujedinim narodima, u dogovoru s Afričkom unijom i s Europskom unijom, kada bismo sve te institucije povezali, ne bismo li onda mogli tako pokušati nešto napraviti. Nešto što sam ja primijetio na Salamonskim otocima. Prije 20 godina je situacija bila slična i mislim da do lipnja ove godine je tamo, eh, smo tamo imali misiju za regionalnu podršku Salomonskim otocima. Novi Zeland, Australija, same susjedne države su tam, tome svemu sudjelovale i na kraju su preko 15 godina tu državu od nule ponovno pretvorili u državu koja je sposobna funkcionirati. Kada bi se svi složili, ujedine narodi, Afrička unija, Europska unija, te susjedne države, onda mi se čini da bi to dugoročno rečeno moglo biti jedino uspješno dakle jedan skup e, mjera, jedna takva misija gdje naravno onda i vojno osoblje, stručnjaci i civilno osoblje svi budu tamo na toj državi i svakodnevno se bave sa vršenjem dužnosti e, koje inače ispunjava država, koju dakle u ovom trenutku ta država ne ispunjava. Bili to mogli postići, ja, meni, ja bi to rado vidio u interesu e, te države. Hvala vam, gospodine Galeru. Gospođa Hvala. Također se ispričavam što nisam bila prisutna na početku ove rasprave. Imala sam obavezu u drugom odboru. Tema Srednjoafričke republike je tema koju dobro poznajem jer je pomno pratim. Slažem se s time što je to zaboravljen rat. Rat o kojem se nedovoljno govori, zbog kojeg u ovom trenutku u ovom dolazi do milijuna žrtava, više nego u mnogim drugim zemljama. Moramo razmišljati i o gubitku ljudskih života, ali vrlo često to zaboravljamo, jer to e, i nadilazi ekonomske aspekte, političke aspekte. Zaboravljamo da se tu govori o ljudskom životu kao da ljudski život ima određenu cijenu s jedne ili s druge strane razmatranja. Moramo shvatiti koji su prioriteti. Prvo, moramo prekinuti nasilje i krenuti putem pomirenja. Mirovni proces je potreban. U lipnju 2007. potpisan je sporazum sa Sant'Egidijom. Nažalost, e, taj sporazum je proveden sa mnogo poteškoća. A pitam se, je li došlo do uspostave e, odbora koji je trebao onda analizirati i kontrolirati primjenu ovog sporazuma što se tiče e, uklanjanja oružja, odlaganja oružja. Kao što su kolege rekli, e, ja ne mogu podržati e, to da država ne postoji. Ona trenutno ne postoji, ali treba se izgraditi jer bez toga neće se moći oporaviti država. Mi smo pomogli Srednjoafričkoj republici da dođe do izbora. I slažemo se e, oko toga da sada postoji vlada i mi moramo i dalje sudjelovati i pomagati kako bi se demokracija dalje razvijala i to je sada sve u rukama građana Srednjoafričke republike. Eh, Hvala vam. Brzo ćemo onda sada prijeći na odgovore kako bismo imali dovoljno vremena i za zamjenicu posebnog predstavnika jednih naroda. Kao prvo molim vas da dakle, se pridržavate pet minuta eh, tijekom vašeg davanja odgovora. Uh, um, Hvala vam. Nekoliko pitanja. Važno je da glavni tajnik Guterres sljedeći tjedan uh, odlazi u Bangi, ali to će možda zamjenica posebnog predstavnika spomenuti. To je isto tako važna poruka kada se radi o seksualnom nasilju uh, u misiji Ujedinjenih naroda i upotno se podržavamo napore glavnog tajnika Gutereša kako bi se stalo na kraj s time. Što se tiče različitih pitanja, kao prvo čuli smo pitanje o našem prisustvu Mislim da Europska unija može biti ponosna na to što je i dalje prisutna u Bangiju. To je bilo tako tijekom čitave krize. Mi smo jedni od rijetkih, ako ne jedini, eh, od bilateralnih država članica institucija koji smo ostali tamo. Sjedinjene države, države su se povukle iz sigurnosnih razloga prije nekog vremena. Mi smo od uvijek bili tamo i sada radimo sa punom brzinom. Europska služba za vanjsko djelovanje uspostavila je mnogo sigurnosnih mjera koje su jako skupe, to je važno da vi znate jer vi odlučujete o našem proračunu. Ali to je bilo važno kako bismo tamo ostali i mi e, smo u potpunosti operativni. Što napraviti? To je nešto što ste svi spomenuli. Kao prvo mislim da ne možemo pocijeniti koliko su važni izbori. Da, nema države, nema državnih struktura, ali izbori su održani. I tu je stanovništvo Srednjoafričke republike pokazalo da pripada jednoj državi, jednoj naciji i oni su na slobodan način mogli birati. Mnogo slobodnije nego u drugim e, susnim državama Srednjoafričke republike i odabrali su svoje vođe. To je nešto što moramo iskoristiti kao temelj. Naravno, predsjednik Tuadera je u dosta slabom položaju. Dosta će za njega biti teško e, osvajati rezultate jer je i vlada podijeljena. Mnogi već gledaju samo na iduće izbore, ali to je vrlo važno kako bismo osnažili predsjednika Tuaderu i njegovu vladu. Mislim da se nalazimo u jednom trenutku gdje bismo mogli postići napredak, jer e, sve te inicijative koje imamo, afrička e, inicijativa, inicijativa od e, Sante Gidija, inicijativa nekih koji su htjeli da se nas zaboravi da se počne iz početka. Sad imamo legalan plat puta koji nam nalaže kako da radimo, gdje da se stavi naglasak, prije svega što se tiče pravde, pomirenja i e, nekažnjivosti, jer dok god imamo naoružane borbene skupine koje znaju da mogu s nekim drugim e, postići e, bolji dil, onda nećemo imati to jedinstvo. Sada imamo to jedinstvo, imamo mjerila i sada radimo. Mi smo u uskoj suradnji sa ujednim narodima i sa Afričkom unijom, ali su tako i sa tom regijom kako bismo se pobrinuli da se idućeg tjedana onda krene u provedbu toga jer je vrijeme vrlo važna stavka. Zatim isto tako u potpunosti pružamo podršku vladi Uzevši u obzir tu potrebu da brzo ostvarimo rezultate, mislim da ne možemo sve nade položiti samo u vladu. Moramo isto tako ulagati i u e, agencije Ujedinjenih naroda, u nevladine udruge kako bi i oni svi brzo mogli početi ostvarivati rezultate na terenu. Zatim sigurnost. Naravno, sigurnost je ishodište za sve to. Bez sigurnosti ne možemo pružiti humanitarnu pomoć, što je vrlo važno i za pomoć u smislu razvoja. Mi smo aktivni, imamo misije obuke i već smo dva bataljuna već obučili koji još uvijek e, nisu u akciji i to je isto tako jedan dio frustracije. Oni trenutno ne rade zbog dva razloga, zato što nemamo dovoljno opreme za njih. Znate da je to jedna od e, slabosti u našem sustavu, da kada obučavamo ljude, da onda ne možemo naći nakon toga opremu. I to pitanje CBSD-a je stoga vrlo važno. Zatim se postavilo i e, pitanje vezano uz embargo na oružje. Da, ali imamo sav potreban okvir kako bi e, redovita regularna vojska mogla doći do oružja. No to je nešto na čemu aktivno radimo i sa državama članicama jer je na državama članicama da to učine. Možda da se tu zaustavim jer vrijeme proteče i vjerujem da će kolega još napuniti moje riječi. Hvala. Samo kratko kako bih e, napunila ovo. Da, to pitanje pred nama koliko dajemo državama primateljicama i udrugama civilnog društva. Možda moj odgovor nije bio jasan, ali u ovih 390 milijuna skoro polovica tog iznosa ide na suradnju sa vladom, sa državnim institucijama. Dakle, to je izravna pomoć za vladu kako bi ponovno izgradila državu, kako bi se reforma i rekonstrukcija države te rekonstrukcija osnovnih usluga. Kao što je Kun rekao, ne možemo samo se ograničiti na rad sa vladom, zato što vlada danas, a to ste s pravom istaknuli, nije u mogućnosti djelovati. I stoga tu koristimo sve alate koje imamo, idemo preko jedinih naroda, preko civilnog društva kako bismo pomogli toj državi. Svi ste naglasili da vlada nema potrebne kapacitete i da je potrebno imati te državne strukture. Mi se potpuno slažemo s time i zbog toga smo rekli da između Europske unije, Svjetske banke i onih naroda ipak treba reći da smo mi glavni donatori za tu državu i da imamo tu značajne napore kako bi ostvarili funkcioniranje same države. Bilo da se radi o ministarstvu financija, o ministarstvu obrazovanja, o ministarstvu komunikacija. Dakle, vrši se doista velik napor kako bi se pojačale, osnažile, e, strukture vlade i kako bismo dopustili vladi da ponovno preuzme kontrolu nad vlastitim teritorijem, da bude prisutna u svim onim dijelovima države koji su još nesigurni i e, koji još nisu pristupačni. To je ta poteškoća s našim djelovanjem da u ovom trenutku čak i nevladine udruge, čak i vanjski akteri nemaju pristup nekim regijama koji su u najgorem položaju baš zbog toga što nema sigurnosti. Dakle, ponovna uspostava države, ponovna uspostava kontrole i vladinih struktura na cijelim teritorijem. Mi ćemo se potruditi da popratimo taj proces kako bi u tim različitim teritorijama koje smo spomenuli, dakle na razini vlade, na razini e, prioritetne strategije djelovanja, Vlada je podijeljena sada na e, crvenu, narančastu i zelenu zonu. To će sada predstavnica objasniti. Dakle, treba vidjeti koje su to zone u državi kojima treba što prije pomoći gdje treba djelovati, gdje treba humanitarno raditi, gdje treba raditi na području razvoja, kako bi se ponovno pojavila i ekonomska aktivnost, a sve to treba kombinirati sa e, djelovanjem u smislu postizanja sigurnosti u svim tim zonama. Hvala. Hvala, samo vrlo kratko što se tiče ovog problema sa prihvaćanjem. Prepostavljam da će još sljedeća govornica više reći nešto o tome, o tom problemu u Srednjoafričkoj republici, samo dvije riječi o tome. S jedne strane, ipak postoji nekoliko humanitarnih organizacija koji imaju problem sa tim prihvaćanjem, zato što stanovništvo i vojni akteri na njih gledaju na negativan način, zato što nisu dobro uspjeli objasniti da njihovo humanitarno djelovanje se temelji samo na tom načelu pružanja humanitarne pomoći, da su nepristrani i da nisu vezani uz nikakve vojne aktivnosti niti uz e, aktivnosti e, minuske. Dakle, neke organizacije moraju to dobro objasniti. Postoje neke koje su bolje prihvaćene, koje imaju bolji pristup stanovništvu u potrebi, ali ima i nekih koji još moraju dovršiti taj rad. Zatim jedan drugi veliki problem sa prihvaćanjem od strane stanovništva, vjerujem da će e, još o tome govoriti je to što vlada Afričke republike upravo razgovara o jednom zakonu o nevladinim organizacijama što bi moglo značajno ograničiti mogućnost djelovanja međunarodnih organizacija. A tu se onda opet radi o tom problemu percepcije, problemu prihvaćanja tih međunarodnih e, aktera koji tamo djeluju. Eh, Hvala. Sada dajem riječ Nažad Rohti, zamjenicom posebnog predstavnika višedimenzionalne integralne misije Ujedinih naroda za stabilizaciju u republici. Izvolite, imate riječ. Hvala. Moja prednost je što govorim kao zadnja iz toga je zapravo se već rečeno, pa ću se ja samo usredotočiti na neke točke koje su ključne važnosti i koje su sastavni dio kolektivnog napora u smislu eh, praćenja Srednjoafričke republike pri tom procesu rekonstrukcije. Gledala sam govornike i pomislila sam pa Ujedini narodi i Europska unija, dakle ta dva aktera koji tu sjede za stolom čvrsto vjeruju u integraciju. Mislim da ću krenuti od toga. To je doista temeljni element u ovom trenutnom trenutku, u ovim trenutnim okolnostima u kojima se nalazi Srednjoafrička republika. Dakle, trebamo imati takve integrirane pristupe. Ali, kod Ujedinih naroda imamo takozvani e, triple head, dakle, tri osobe koje predstavljaju tu funkciju, a to je jedna osoba koja postavlja više funkcija, a u EU imamo obrnuto, slučaj. Danas u Srednjoafričkoj republici ne možemo reći da e, će samo ponovno uspostava države riješiti sav problem ili da će samo e, ponovno uspostava pravosuđa riješiti sav problem ili da će provedba mirovnog sporazuma Sant'Egidio sve riješiti ili da će e, ponovno izgradnja infrastrukture biti dovoljna ili da će spašavanje života samo po sebi biti dovoljno za rješavanje tih problema zato što smo danas suočeni sa Srednjoafričkom republikom koja je prošla kroz nekoliko krugova nasilja i sukoba i to se onda odrazilo i na stanovništvo te na one koji donose odluke na današnju politiku, na današnje zajednice u toj državi, te za, na e, sugovornike. Što znači da je od temeljne važnosti uzeti u obzir i taj pozadinski element u e, izradnji pristupa. Što se tiče humanitarne pomoći. Htjela bih iskoristiti tu priliku što sam danas kako bih doista zahvala Europskoj uniji na solidarnosti koju je ona uvijek izražavala za Srednjoafričku republiku. Vrlo je važno podsjetiti na to. Velikodušnost Europljana je uvijek bila na razini zadatka što se tiče narodske republike. Što se tiče humanitarne pomoći, što se tiče razvojne pomoći, što se tiče sigurnosti, ali isto tako i što se tiče tog eh, posredovanja u eh, dijalogu. Svaki put kada smo uputili apel, eh, Europska unija je bila tamo prisutna i doista smatra se da je Europska unija važan element u smislu eh, institucije koja može izvršiti eh, neki utjecaj na tu situaciju i može doprinijeti eh, tome da od toga imaju koristi građani i cijela Srednjoafrička republika. Što se napravilo što se tiče ponovne uspostave države? Slažem se s vama, u većini slučajeva, u mnogo slučaja, se tu radi ne o rekonstrukciji, nego o instalaciji, dakle o, instalaciji zapravo države. Povjerenje je bitno, ne samo povjerenje u državu, ne samo povjerenje u javne usluge, već povjerenje u samu državu, u postojanje te države, u budućnost te države, u to da kao građani Crnoafričke republike postoji budućnost za mene. To je ono što je važno za naš pristup i to je vrlo važan element za sve ono što ćemo raditi kao partneri ili kao donatori. Objasnit ću vam zbog čega. Kao prvo, mi, građani iz naših država, kako mi osjećamo prisutnost države. Da, postoji konceptualizacija države koja u ovoj dvorani nije ista kao konceptualizacija država u, kod bilo kojeg građana, ali kod bilo kojeg prosječnog građana. Kada ga pitate što je država, oni će vam reći država je to da ako me netko napadne, država će me zaštititi. Država znači da ako mi je neko uskratio neko pravo, policija će ga uhvatiti. Sudac će mu presuditi. Država znači da ako sam ja roditelj, da znam da moje dijete može izaći na ulicu bez problema, da može otići u školu i da mogu se nadati bolje budućnosti za njih. Država znači također da ako sam bolesan imam pravo na njegu. Kada govorite s bilo kojim prosječnim građanima, da je to za njih. To nije sve ovo sofisticirano oko toga što mi vidimo. Što znači da se radi o vrlo osnovnim stvarima, ali i o stvarima koje su povezani sa temeljnim ljudskim pravima koje svi zastupamo a to su temeljne usluge. Danas, kao što je rekla Karla, se radi na tome da se vlada Srednjoafričke republike, da se nju poprati u realizaciji toga. Mnogo je euforije na početku bilo zbog izbora i to s pravom. Mislim da ipak možemo reći, a da se time ne izlažemo riziku da ćemo biti politički nekorektni, da je predsjednik Tuadera jedan od rijetkih predsjednika u Africi koji je bio izabran na demokratski način. Dakle, on ima legitimitet. I na temelju toga imamo i jednu određenu institucionalizaciju koja je vrlo važna za sve nas treba također priznati da e, je konferencija u Briselu u studenom 2016. godine također e, dala neke naznake kako se može kriza riješiti. Ali ta očekivanja se danas više ne temelje na istim hipotezama, jer hipoteza, jer e, Srednjoafrička republika iz 2016. nije više ista republika kao danas i nismo mogli predvidjeti da će doći do tog naselja a do tog nasilja nije došlo slučajno. Iza toga se krije jedna vizija, jedna strategija. To je jednostavno to da se ne želi Srednjoafričkoj republici dati uopće mogućnost za postoj. Dakle, svo naše planiranje, sva naša strateška razmišljanja, sva, sve naše analize, u svemu tome moramo uključiti i činjenicu da danas ima mnogo ljudi koji imaju interesu da se nastavi s kaosom, da su oni u većem broju nego oni ljudi unutar države ili izvan države koji žele spasiti Srednju Afričku republiku, izbaviti ju iz svega toga. I stoga reći da ćemo preko noći u jednoj dvije godine uspjeti ponovno uspostaviti državnu kontrolu nad cijelim teritorijem, to je nemoguće. Evo, moram vam reći, ja tu u potpunosti preuzimam svoj dio odgovornosti, nadam se da ćete i vi podijeliti sa, mnom tu odgovornost, da ne budem potpuno sama u tome. Danas moramo biti realistični i tu bih se povezala sa onim što smo čuli. Postoje na, Naime, mjesta u Srednjoj Afričkoj publici za, u koje nemamo pristupe, koji su danas potpunosti u vlasti naoružanih skupina. Tako je bilo i prije, ali sada je došlo do natjecanja, do jedne borbe i onda se situacija promijenila. Dakle, imamo niz kriterija, možemo se pitati gdje možemo, gdje imamo pravo pristupiti. Kada ne možemo pomoći, onda moramo naravno donijeti odgovarajuće odluke. i na taj način smo imali rad kojeg smo zajedno izgradili e, između Europske unije i Ujedinih naroda uz podršku vlada kako bismo imali taj plan puta koji nam kaže da evo imamo zelenu zonu gdje vlada blagostanje, gdje možemo sve napraviti, da imamo žutu zonu gdje treba nešto napraviti, ali trebamo biti pažljivi i da imamo i crvenu zonu da, svi donatori, svi partneri, e, cijela međunarodna zajednica je prihvatila činjenicu da u ovom trenutnom trenutku, u ovoj situaciji ne možemo tamo ništa napraviti. To trebamo prihvatiti i prihvatiti i posljedice toga. I upravljati posljedicama. Posljedice će u jednom trenutku svakako biti humanitarne. Ali ako imamo taj integrirani pristup, onda ako imamo posljedicu koja utječe na neku od komponenti, onda moramo automatski osnažiti tu komponentu, bilo da se radi o osnaživanju putem kapaciteta, financiranja ili intervencije. Inače ćemo imati kaos. To je prva stvar. Druga stvar, trebamo doista riješiti taj problem sa ranjivošću stanovništva. Svi smo svjesni toga da bez pomirenja to nećemo postići. Jer pomirenje i stabilnost u Afričkoj republici neće moći doći izvana, iz inozemstva. To može inozemstvo sabotirati, to da. Ali to se može dogoditi samo ako unutar te države Srednjo Afrička republika i druge afričke države ako su spremne raditi na tom pomirenju. To je vrlo važan element za pomirenje kojih treba uspostaviti. Ali ako imate 600 tisuća osoba i ako se svaka od tih osoba već nekoliko puta morala preseliti, ako od 2013. godine radimo samo e, to da stavljamo male plastere na te e, osobe zato što su bili napadnuti, stavili smo ih u izbjegličke kampove, onda su ponovno napadnuti tamo, pa smo ih prebacili u drugi kamp, pa smo ih onda morali preseliti nakon trećeg napada u treći kamp. Oni su ranjivi, pa su opet ranjivi, pa su opet ranjivi. I znate onda što stvara ta ranjivost? Ta ranjivost stvara bijes. Stvara frustraciju i mržnju. Kako onda mislite tako doći do nacionalnog pomirenja? E, što znači da je od ključne važnosti da u svim našim aktivnostima imamo održiva rješenja kako bismo spasili te raseljene osobe, spasili te pogođene osobe od ranjivosti, a to možemo samo pomoću financiranja. Humanitarna pomoć nikad nije niti će nikad biti rješenje, što znači da to moramo odmah povezati sa razvojem. To je nešto što je sasvim sigurno. A razvoj trebamo odrediti prema prioritetima, ali isto tako i prema onim temeljima kako bismo uvijek mogli tu rekonstrukciju e, popratiti sa tom stabilnošću. Svi ste govorili o pravosuđu, pravosuđe je naravno vrlo važno, treba popratiti i prijelazno pravosuđe, jer opet nećemo preko noći imati e, predivan pravosudni sustav koji će savršeno funkcionirati. I u tom smislu je došlo ipak do nekih napredaka. Na ovoj razini mislim da imamo najbolju šansu, a moram to reći jer znamo da mnogi kritiziraju djelovanje ili nedjelovanje ili nesposobnost djelovanja predsjednika Tuedere. Ali moram vam reći da u našem kontaktu s njima i e, vidjevši ono što je on uspio napraviti, mislim da je on i dalje najbolja šansa za Afričku republiku. Ako postoji i jedan predsjednik, ako postoji jedan predsjednik Srednjoafričke republike koji je e, zauzeo snažan stav e, protiv svega toga, onda je to predsjednik todera Jer ako danas e, i dalje nastavi vladati ovakva nekažnjivost, onda ćemo nikad imati vojsku, jer uzeti mančetu, uzeti e, pušku, tako je najlakše se osvetiti. A trebamo ići baš u suprotnom smjeru, prema jednoj prijelaznoj pravdi, prema prijelaznim institucijama. Reforma sigurnosti, da, to je apsolutno potrebno što se toga tiče imamo izvrsnu suradnju između Europske unije i Minuske i još i nekoliko dionika i došao do napretka zato što imamo nacionalni strateški plan za obranu koji je konačno potpisan. Imamo sada jasne ciljeve. Uz osnaživanje kapaciteta policije te E, strategiju razmještanja e, oružanih snaga na teritoriju. To je usvojeno. Konačno, sada imamo i prefekte, dakle regionalne tijela vlasti, sa 20 policajaca i 20 žandara, zato što mm, Minuska nije prisutna svugdje i ne bi ni trebala prisutna svugdje. svugdje. Trebamo imati nultu toleranciju Podsjećam sada te stvari, ne želim e, uopće tu petljanu kritizirati, ali nažalost imamo seksualno naselje e, unutar e, pavih kacega, ali su tako i kod drugih skupina. Ako želimo imati nultu toleranciju na seksualno nasilje, onda moramo sve slučajeve prijaviti i trebamo imati nultu toleranciju prema svima. Što se tiče djelovanja, danas imamo akcijski plan koji nam omogućuje da se odmah donesu odluke. Ali molim vas, preklinjem vas, nemojte zbog toga zaboraviti da su pave kacige oni koji danas štite civile. To su oni danas koji na tom teritoriju e, odvraćaju opasnost od krvopalića. To su oni koji plaćaju svoje, to i sa svojim životom. Dakle, to je cijena mira i stabilnosti u Srednjoafričkoj republici. Dakle, da, možemo govoriti o seksualnom nasilju, ali trebamo onda govoriti i o većini plavikacija koji su tu kako bi zaštitili mir i dali šansi miru u Srednjoafričkoj republici. Hvala. Muchas gracias a la... Hvala. Zahvaljujemo zamjenicom posebnog predstavnika Minuske. Zahvaljujem eh, svim sudionicima, predstavnicima SVD-a i ostalima. Zahvaljujem eh, predsjedniku odbora DV. Ovo je tema o kojoj se premale govori, zato ćemo mi dalje pratiti ovu krizu i tražiti rješenja. Time zatvaramo današnji sastanak. Vidimo se u Strasburu 23. listopada u 19.30. Hvala.